Chers collègues, je propose de commencer notre réunion. Et je dois tout d'abord... Poštovani kolege, započinjemo s radom. Modification de l'ordre du jour. Imamo dvije izmjene dnevnog reda. Prva izmjena se odnosi na točku 21 i glasovanje o izvješću Serkas koje će se održati posljednje, dakle nakon 30. točke. Znači, zatim točka 16. rasprava o premještanju radnika unutar poduzeća, dakle o ovoj točki ćemo raspravljati kao prvoj nakon glasovanja. Ima li prigovora ako izmjeni dnevnog reda? Nema. Dobro, prelazimo onda na točku 17. Ja ću ga ukratko predstaviti kompromisne amandmane koji su podneseni na naše izvješće za mišljenje. Znači, riječ je o proračunu. za pregovore o višegodišnjem financijskom okviru. Već smo raspravljali o ovom izvješću za mišljenje i u nekim amandmanima koji su podneseni. A mnoga amandmane su podnijeli kolegica Harkin i kolegica Lambert. Dakle, uglavnom mogu prihvatiti amandmane koji jesu podneseni i imamo dva kompromisna amandmana koje predlažem i to su amandmani koji se nadovezuju na amandman 2 kolega Lamberta i amandman četiri kolegice Harkin i na moj amandman broj dva koji se bave uvjetima u kojima podaci o zapošljavanju se prikupljaju. Dakle, to je sažetak ovih amandmana i pretpostavljam da ne predstavlja nekakav problem. Kompromis B obuhvaća moj amandman 13, 14 kolegice Harken i broj 15 kolege Lamberta. Dakle, u kompromisu se nastoji valorizirati razrada predmeta i dosija kako bismo izvukli koristi stoga kao iz izvješća Štajnruke i kako bismo pokazali da, se naš stav, da je naš stav oslabljen po, ponekad u pregovorima. Inače, kada je riječ o ostalim amandmanima, ja ih podržavam i stoga smatram da ćemo ovim glasovanjem poslati snažnu poruku našeg odbora, odboru za proračun. Na konferenciji predsjednika odbora raspravljali smo o ovom izvješću i također se o tome raspravljalo na sastanku koordinatora i također postoji jedno paralelno izvješće koje je na raspravi u odboru AFKO. Pokušala sam uvjeriti kolege da bi bilo bolje raspraviti o suštini ovoga predmeta unutar odbora za proračun, zato jer oni tamo smatraju da bi se jedino trebalo razmatrati pitanje odnosa sa vijećem. A to mi se ne čini sasvim prikladnim. Dakle, nadam se da će biti odobreni naši amandmani koji pojašnjavaju ono što mi možemo izvući iz e, čitavog ovog posla, dakle i također ono što možemo postići pregovorima u vezi sa VFO-om. Žele li izvjestitelji u sjeni uzeti riječ, imali nekih prigovora na predložene amandmane? Ako nema izvrsno, prelazimo na sljedeću točku na dnevnom redu. I dajem riječ kolegici Danuti Jazlovjeckoj koja će govoriti o šestom i sedmom trijalogu koji su se održali prekjučer u okviru pregovora o direktive o upućivanju radnika. radnika. No prije nego što predam kolegici riječ, daću jedan kratak uvod, odnosno čula sam glasine suladno kojima navodno ovi pregovori iziskuju previše vremena, no to zapravo nema smisla zato jer tko god da je vodio trijalog o nacrtima zakona zna koliko to vremena iziskuje. Dakle, posjećam vas da u okviru pregovora o Europskom socijalnom fondu Dakle, taj nacrt je sadržavao otprilike 30 članaka. Mi smo za taj prijedlog održali otprilike 30 trijaloga, a ovdje smo tek na sedmom, a već smo obradili one najteže aspekte. Dakle, ja bih htjela osporiti te glasine sukladno kojima ovi pregovori predugo traju. To je kontraproduktivno. Stav parlamenta se ne poklapa sasvim sa onim vijeća i zbog toga nam je potrebno nekoliko minuta da objasnimo vijeću naše stajalište i naše mišljenje, zato jer je jedino ispravno da vijeće sasluša naše mišljenje i zahvaljujem izvjestiteljici na strpljenju i čvrstini koje je pokazala u obrani mandata Europskog parlamenta, a sada gospođa izvjestiteljice, imate riječ. Da, hvala. Ja želim eh, zahvaliti svim suradnicima i također potvrditi ono što ste vi rekli, zato jer se ovi pregovori odvijaju doista brzo. Naravno, ti pregovori nisu jednostavni i zbog toga im eh, trebamo posvetiti više vremena. Ja ću vam e, ukratko ocrtati sadašnju situaciju. Nakon posljednjeg sastanka odbora kada sam izvijestila o provedbenoj direktivi o upućivanju radnika imali smo tri trijaloga. Šesti trijalog drugog i dva trijaloga drugog i došli smo do kompromisnog teksta o članku devetom. I taj kompromisni tekst, e, kao što sam već spomenula, je doveo do vrlo naporne rasprave i također mm, bilo je i različitih e, mišljenja među zastupnicima o članku devetom. Komisija je zatražila otvoreni mm, popis kontrola inspekcija i nije pristala na koji dodatak od vijeća, a mm, naravno te mjere moraju biti proporcionalne i nediskriminacijske. Dakle, kada je riječ e, o dosavi i čuvanju dokumenata, dakle mi smo bili predvidjeli obvezujuće mjere u svim zemljama članicama. Europski parlament je pristao da će dostaviti komisiji informacije o dodatnim e, kontrolnim mjerama, no mm, mm, nismo bili toliko oduševljeni prijedlogom da to bude obvezujuće. Dakle, kada je riječ e, o kompromisu sa Europskim parlamentom, e, mi ćemo tu mogućnost razmatrati 18.2. a tijekom posljednjeg trijaloga pozabavili smo se člankom 12. koji se odnosi na e, na opću pojedinačnu odgovornost, dakle u skladu sa mandatom koji, su, koji je preuzeo odbor za zapošljavanje, dogovorili smo da se taj mehanizam e, primijeni na sve sektore u čitavom opskrbnom lancu. Dakle, naravno imat ćemo razmjenu mišljenja, informirat ćemo komisiju i odbor o e, mehanizmima skupne i pojedinačne odgovornosti koje postoje u zemljama članicama. Predsjedništvo će predstaviti prijedlog kompromisa u petak i o tome ćemo raspraviti na sljedećem trijalogu. Posljednji sastanak trijaloga koji smo održali je zaključio raspravu o člancima 6, 7, 8 i 11. O, članku šestom grčko predsjedništvo je predložilo 20 umjesto 25 dana, unutar redovnog postupka i 20 radnih dana ako govorimo o hitnom postupku. Sada prelazim na članak, članak 7. o glavnoj ulozi zemalja članica koja upućuje radnike. U početku je predsjedništvo pristalo na ono što je predlagao parlament, odnosno da će postojati suradnja između zemalja članica odnosno između zemlje domaćina i zemlje iz koje su upućuju radnici. O članku 8 e, predsjedništvo se složilo da ćemo podržati inicijativu tako da dođe do prosjeđivanja informacija o upućenim radnicima i poslodavcima. Članak 10. se odnosi na inspekcije i tu je parlament e, prihvatio da zemlje članice imaju obvezu provesti odgovarajuće i učinkovite inspekcije i da temelj za to treba biti procjena rizika, no naravno zemlje članice su slobodne odlučiti e, kako provesti tu procjenu. Članak 11. E, nameće obvezu zemljama članicama da uvedu mehanizam koji će omogućiti radnicima da ostvare svoja prava u odnosu na poslodavce i e, parlament i predsjedništvo su odlučili da upućeni radnici naravno trebaju imati pristup e, i pravo na Ostale plaće. I naravno da im se uplaćaju svi doprinosi. Zatim, kada je riječ o elektroničku um, prijenosnu informacija IMI, Vijeće je odlučilo da će IMI biti obavezan mehanizam i da će zemlje članice i dalje se služiti i postojećim bilateralnim e, sporazumima. Danas ćemo održati još jedan trijalog gdje ćemo razmotriti poglavlje 600 o prekograničnoj provedbi kazni i sankcija. I održat će se daljnji trijalozi od 18. do 21. E, veljače i nadamo se da ćemo do kraja veljače i zaključiti cjelokupni postupak. Hvala. Žele li pregovarači i ostali članovi pregovaračkog tima uzeti riječ ili možda nadopuniti ono što je kolegica rekla ili imali možda kakvih upita za pojašnjenje? Nema, sve je jasno. Ja bih osobno dodala vlastitu napomenu. Zahvaljujem izvjestiteljici na ovom vjernom prikazu situacije. Na ovaj način možemo pružiti zaštitu radnicima mm, sukladno najpovoljnijem režimu za njih i također mm, želim reći da smo kroz ovu našu inicijativu uvidjeli da ovaj tekst ima određene aspekte, odnosno kada su pregovori teški, onda se usredotočimo prvo na ono oko čega se slažemo, a ostalo odgodimo za kasnije. Ovdje ima jedna revizijska klauzula koju je vijeć navelo u svom tekstu i onda to imamo te revizijske klauzule za sve članke u tekstu i onda tu dolazi do određenih pomaka koji zapravo oduzimaju smisao u cijelom tekstu. Direktiva bi trebala stupiti na snagu za dvije godine i komisija treba pripremiti izvješće o procjeni učinka direktive nakon pet godina sa revizijom nakon tri godine. Znači, direktiva će se zapravo i revidirati čak i prije nego što komisija da svoju ocjenu o učinkovitosti. No, mi smo dobri zakonodavci rekli smo da to tako ne može i da treba već sada poraditi na tome. Zatražili smo od vijeća i komisije da iznesu svoje stavove i, i rekli smo da imaju pravo, da, e, da imamo pravo, znači na kraju cijelog postupka će se započeti sa tim radom i komisija bi mogla tu izvojiti jednu horizontalnu klauzulu, ali svejedno je taj problem još otvoren koji se odnosi na članak 9. koji je za nas od ogromne važnosti. Evo, to je prvo što sam htjela napomenuti, a zatim drugo, što je možda i zanimljivo kolegama, a to se odnosi na mm, ono posljednje što je spomenula izvjestiteljica, odnosno 18. članak. Odnosi to na sustav EMI, EMI koji omogućuje Europskoj komisiji da prikuplja podatke o djelovanju unutarnjeg tržišta i taj sustav nije u ovom trenutku prikladan za razmjenu informacija koja je usko vezana za upućene radnike i taj sustav također nije prikladan za registriranje usluga koje koriste upućeni radnici. Dakle, s vremenom e, komisija namjerava također razmotriti i ovo pitanje. No, ovaj put smo uvidjeli da komisija ipak raspolaže informacijama o upućenim radnicima, koji su to radnici i putem obrazca A1 zemlje članice dostavljaju komisiji te podatke i to je to veliko postignuće. Znači, bitno je da se čak i u nekoj uvodnoj izjavi pozovemo na ovaj obrazac A1, zato jer ovo pitanje funkcioniranja suradnje između zemalja članica kada je riječ o socijalnom osiguranju, dakle to je sada opipljiv dokaz koji nam omogućuje da prikupimo informacije o situaciji upućenih radnika i to je važan element u ovoj raspravi. Dobro, javlja li se još tko za riječ? Ne. Dakle, kao što je rekla izvjestiteljica, danas poslije podne će se održati idući sastanak i nakon toga će sastanci uslijediti u dosta brzom ritmu. Dakle, smatramo da ćemo moći se pridržati svih rokova i također idući, iduću srijedu i idući petak i srijedu, dakle mislim da će i Koreper uspjeti se sastati, tako da ćemo onda i pridržati se svih rokova i nadam se da će se to doista i ostvariti. Naravno, mnogo će ovisiti o onome što će se dogoditi danas poslje podne. nismo predvidjeli raspravu o nekim složenim člancima, dakle razgovarat ćemo o onima koji nisu problematični, no kao što sam rekla, ovisit će mnogo i o tome što bude raspravljao Koreper i također ovisit će mnogo i o mandatu koje će odrediti zemlje članice na temelju ishoda rasprava i također e, onoga što će biti rečeno na sastancima. Dakle, nadam se da je svima jasnija situacija u vezi sa napredovanjem ovih pregovora koji su uključili pomalo sve, dakle ne samo pregovarački tim kao takav. Dakle, prelazimo na glasovanje. Evo, samo da provjerim imaju li svi kartice. Evo, čak i ja imam svoju. Znači, svi imaju svoje glasačke kartice. Odlično. Euh, Dobro. Započinjemo, molim vas za malo tišine. Počinjemo sa točkom 19. Sa rezultatima pregovora vijeća o jačanju suradnje između javnih službi za zapošljavanje i to je rezultat pregovora između europskih Europskog parlamenta i vijeća koji su zaključeni 29.1.2014. sa pozitivnim ishodom i to je također potvrđeno na Koreperu 7.2.2014. godine. Naš pregovarački tim je sjajno vodio Frederik Dardan Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 28 glasova za, 1 protiv, da. 3 suzdržana. Ovime je usvojeno zajedničko stajalište. Čestitam izvjestitelju i pregovaračkom timu. Točka 20. sur la du Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji. U slučaju komunitat Valenciana, koja je tvrtka na, djelatna na području tekstila iz Španjolske, znači riječ je o mobilizaciji Europskog fonda sukladno prethodnom ustroju, dakle u unutar e, na temelju prethodne uredbe. Glasovanje. Otvaram glasovanje elektroničkim putem. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 31 glas za, 1 glas protiv, 0 suzdržanih. Odlično. Prenijet ćemo onda naše mišljenje odboru za proračunska pitanja. Na početku sastanka Rekli smo da ćemo odmah prijeći na točku 22. znači glasovanje o izvješću RI, trostrani socijalni samit za rast i zapošljavanje. Prije nego što prijeđemo na glasovanje, Um, također moram se ispričati zato jer nisam jučer prisustvala raspravi o kompromisima, ali evo u svakom slučaju želim iznijeti tri napomene. Odnosno želim e, vas podsjetiti da je riječ o privremenom izvješću, znači ovo nije konačan tekst. Riječ je o postupku iz članka 81. E, i parlament e, treba dati svoje odobrenje. Dakle, u tijeku su pregovori sa vijećem koji se moraju održati prije nego što parlament e, može ili ne mora dati svoje odobrenje. Dakle, to je prva napomena. Druga napomena. Kada je riječ o postupku odobravanja. Ne znam je li se razgovaralo o tome na odboru. Ne, mislim da smo razgovarali o tome samo sa koordinatorima. Dakle, kada je riječ o glasovanju, još nismo zaprimili službeno prijedlog vijeća. Zato jer se vijeće prvo mora posavjetovati sa zemljama članicama. A zemlje članice imaju rok unutar kojega se moraju održati konzultacije unutar nacionalnih parlamenta, a u Jedinoj Kraljevini i Njemačkoj još nisu održane konzultacije unutar tih ta potrebna četiri tjedna. Znači, preostalo mi e, još malo manje od četiri tjedna i nisu dali svoj odgovor, tako da vijeće još ne može nam dostaviti svoj službeni stav u ovom sazivu nećemo moći pokrenuti pregovore i izraditi konačan tekst izvješća, što znači da kada smo prvi put razmatrali izvješće ERI, komisija nam je rekla nešto što se zapravo pokazalo pogrešnim, zato jer cilj ovoga postupka je službeno omogućiti predsjedniku Van Rompuy da prisustuje trostranom samitu koji će se održati 23. znači prije Europskog vijeća u proljeće. A to prema sadašnjim odredbama tomu ne bi bilo moguće, dakle treba se održati konsultacija sa nacionalnim parlamentima, a to iziskuje određeno vrijeme. Znači imamo izmjenu odluke koja se neće primijeniti prije Europskog vijeća na proljeće 2014. Mislim da je bitno to svima naglasiti. I posljednja napomena. Moram e, izraziti svoje razočaranje. A razočaranje i zadovoljstvo zbog kompromisa B. Zadovoljna sam što je moj nasljednik dobio novu zadaću, odnosno predstavljati parlament na ovim trostranim sastancima na vrhu, no razina ambicije koja je iskazana u ovom kompromisu zapravo je ispod granice onoga što bismo mi morali tražiti i ja ne vidim zašto parlament ne bi mogao uvijek imati ulogu promatrača na ovim trostranim sametima. Ovdje se predviđa samo upućivanje poziva parlamentu i prema potrebi i prema dnevnom redu. Dakle, ako se slažete, ja bih u konačnom glasovanju budući da će e, to ipak odgoditi za sljedeći saziv, e, znači kada je riječ o pregovaračkom mandatu, to će se trebati razmotriti na plenarnoj sjednici kako bismo provjerili da li se e, svi slažu da ovaj tekst o kojem ćemo glasovati danas doista postiže pravu ravnotežu. Evo ne znam E, da li se slažete i želi li možda izvjestitelji uzeti riječ o e, ovom postupku? Evo kako bi dao dodatna pojašnjenja prije glasovanja. Dobro. E, članak prvi. Kompromis A. podnese četiri kluba. Glasujemo. Od koje za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Članak 2. Stavak 1. Kompromis B podnijela dva kluba. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. Amandman 12. Tko je za? Protiv suzdržani usvojeno. Člana 2. Stavak 3. Točka 2. E, Amandman 2. Izvjestitelja. Tko je za? Tko je protiv suzdržani? Mislim da je usvojeno, ali provjerit ćemo. Otvaram glasovanje, svi su glasovali. Le, le vote est clos. Zatvoram glasovanje. je za, 23 tri protiv, odbijeno to jasnom većinom. Amandman dva izvjestitelja. Tko je za? Predsjednica se ispričava. Amandman dva izvjestitelja Örija. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. Amandman 11. Heinza Bekera, na kompatibilan sa amandmanom 2. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijeno. Članak 3, stavak 1, amandman 3, sa usmenim amandmanom. Dakle, tu se predlaže da se tekst izmijeni u based on the equal partnership. Dakle, tko je za, protiv, suzdržani, je Amandman 13, tko je za, tko je protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Amandman 13, elektroničkim putem. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 17 glasova za, 14 protiv, 4 suzdržana. Odbijeno. Ne, pardon. Predsjednica se ispravlja usvojeno. Amandman 4, člana 4. stavak 1. Čaveri sa usmenim amandmanom. Glasujemo od koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Članak 5. amandman 14. Zastupnice Baldakino, od koje je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Vodna izjava 8, amandman 5, tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Provjera amandmana 5. 17 pour, 16 contre, 0 abstention. Après le considérant 9, amendement... 17 za, 16 protiv, 0 suzdržanih. Amandman 6, zastupnice Baldacino. tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 7, isti je zastupnice, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijeno. Sada glasujemo o cjelokupnom privremenom izvješću elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 32 glasa za, 3 protiv, 0 suzdržanih. Sada glasujemo o početku pregovora na ovoj osnovi, iako vijeće još nije spremno. Dakle, ja predlažem da na plenarnoj sjednici zatražimo mandat za ovo, zato je smatram da trebamo nastaviti, nastaviti radi naše rasprave kako bismo došli do najboljeg mogućeg ishoda za ovaj mandat. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. 21 glas za, 15 protiv, 1 suzdržan. Za moj prijedlog je bila potrebna većina Dakle, pobjedila sam zbog nedostatka protivnika, znači obratit ćemo se plenarnoj sjednici sa upitom o ovom mandatu. Nous en venons au Dakle, krećemo na glasovanje o točki 23. To je prijedlog uredbe Vijeća parlamenta o broj 718 vezano uz kapacitet flote s ciljem promicanja prijevoza unutarnjim plovnim putovima. 1. Članak 8. Uvodna napomena. Imamo amandman 3 izvjestitelja. Tko je za, protiv, tko je suzdržan? Idemo provjeriti. Glasovanje je završeno. 19 za, 18 protiv, nema suzdržanih usvojeno većinom. Amandman 18, Elizabeth Šröda, ko je e, za, ko je protiv, suzdržan, odbijeno. Imamo amandman 4 izvjestitelja, da vidimo usvojeno. Onda članak 1, točka 3, članka 8, kompromis usvojeno. Kompromis B, da vidimo ishod glasovanja, usvojeno. Amandman 7, izvjestitelja. Provjerit ćemo koliko je za, koliko protiv, ali čini mi se da je odbijen. Glasovanje je završeno. Jesu li svi glasovali? 17 za, 18 protiv, 1 suzdržan. Odbijeno. nisam danas u vrhunskoj formi. Amandman 14 nije usvojen. Ispričavam se. Amandman 7 je odbijen. Znači sada ćemo glasovati o članku, o amandmanu 14. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 8. Izvjestitelja odbijeno. Amandman 15. Možemo o tome glasovati. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 16. Nije dopušten. Znači krećemo na uvodne izjave. E, uvodna izjava 2. 9. Elizabeth Schröder. Da vidimo ishod glasovanja. Usvojeno. Uvodna izjava 6. Amandman 1 izvjestitelja. Tu je bio, bila jedna jedan jezični ispravak. Dakle, amandman 1 tiče se lingvističkog ispravka. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Uvodna izjava 7. Ni to nije usvojeno. Dakle, da pogledamo cijelo mišljenje. Glasovat ćemo elektronskim putem. Glasovanje je u tijeku. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 34 za, 3 protiv, nema suzdržanih. I mišljenje Jute Štajnđuk je usvojeno. Sada krećemo na glasovanje o razrišnicama. Najprije razrišnica vezano uz dio 3. o općem proračunu Europske unije. E, stavak 1, amandman 1, Čabe Örjet, tko je za, protiv, usvojeno. Stavak 6, kompromis A, koji su podnijela četiri kluba zastupnika, usvojeno. Amandmani 2 i 3 ne usvajaju se, znači glasovat ćemo elektronskim putem. Glasovanje je završeno. 34 za, 3 protiv, nije bilo suzdržanih, dakle usvojeno. Točka 24 tiče se razrišnice. Ispričamo se 25. Sada zapravo krećemo na e, točku 20 i 9. Tko je za, protiv, usvojeno stavak 3, 4, koji su podnijeli četiri, četiri kluba zastupnika, usvojeno. Glasovat ćemo o cijelom tekstu, glasovanje je otvoreno, glasovanje je zatvoreno. 33 za, 3 protiv, nije bilo suzdržanih, tekst je usvojen. 25. Europska zaklada za stručnu izobrazbu. Tko je za? Protiv? Krećemo na stavak 3, amandman 2, Marian Harkin. Tko je za? Protiv? Usvojeno. što se tiče stavka 1 predlažem usmeni amandman. Dakle, žali što prije usvajanja formalne odluke upravni odbor nije izvijestio parlament o namjeri da proširi mandat direktora kako je predviđeno člankom 10 uredbe e, broj 1339-2008. Podsjeća da je postupak neovisan o visokoj kvaliteti osobe koja je potvrđena kao direktor i traži potpuno uvažavanje za uloge i ovlasti parlamenta predviđene uredbom. Da vidimo kakav je ishod glasovanja. Imali suzdržanih? to ćemo sada provjeriti. Dakle, elektronsko glasovanje. Želimo poslati pravu poruku Europskoj komisiji. Glasovanje je otvoreno. Svi su glasovali. Glasovanje je završeno. Trideset pet glasova za, jedan protiv. Mislim da će komisija dobiti poruku parlamenta. Sada ćemo glasovati o cjelokupnom tekstu. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. 32 za, 3 glasa protiv, suzdržanih nije bilo. Sada krećemo na 26, razrišnica za 2012. Za Europsku zakladu za poboljšanje životnih i radnih uvjeta. Glasovanje je otvoreno. Počinje elektronsko glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. 33 za, 3 glasa protiv, suzdržanih nije bilo, usvojeno. Krećemo na 27 razrišnica sa Europskog zakladu za poboljšanje životnih i radnih uvjeta. Stavak 1. Moramo glasovati o četiri amandmana i to zajedno koji obuhvaća, dakle, amandman koji obuhvaća četiri stavka. Cilj tog amandmana je usklađivanje Dakle, to su amandman 1, 3, 4 i 7. Oni pokrivaju pa, stavke 1, 2, 3 i 4. Dakle, podnio ih je Sergio Guterres. Tko je za? Paragraf 1. E, amandman 2 podnijela Marian Harkin. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Paragraf 4. Podnio Čaba Ori. Tko je za? Protiv? Usvojeno. Stavak 5. Amandman 8. Sergio Guterres. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo kakav je ishod glasovanja vezano uz amandman 8. Otvaranje je glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Završeno. Dakle, 21 za, 15 protiv, suzdržanih nije bilo, usvojeno. Sada ćemo glasovati o cjelokupnom tekstu. Elektronsko glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je za, zatvoreno. 33 za, 3 protiv, suzdržanih nije bilo. Usvojeno. I idemo na zadnju razrišnicu. Točka 28. Razrešnica za Europsku zakladu za stručnu izobrazbu. Stavak 1. Gospođe Marion Harkin, tko je za? Protiv. Usvojeno. Paragraf 3. Amandman 2. Tko je za? Protiv. Usvojeno. Stavak 5. Kompromis A. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. A sada ćemo glasovati o cijelom mišljenju elektronskim putem. Jesu li svi glasovali? I glasovanje je završeno. Dakle, idemo dalje. A, ispričavam se. Možda vas zanima ishod glasovanja. Dakle, 31 glas za, 4 protiv, suzdržanih nije bilo. Sada krećemo na prijedlog mišljenja našeg odbora za odbor za proračun, a to su pouke koje treba izvući iz pregovora o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2014. do 2020. Dakle, nije riječ samo o poukama koje treba izvući, nego i o putu naprijed u samom naslovu. Stavak 1, amandman 1, e, Jean Lambert, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Stavak 2, kompromis A, koji su podnijele tri e, skupine, tri kluba zastupnika, usvojeno. Paragraf, odnosno stavak 3, vašeg izvjestitelja, usvojeno. Amandman 6, Jean Lambert, sukladno s amandmanom 5. Tko je za, protiv, suzdržan? Mislim da trebamo provjeriti kako je, kakav je ishod glasovanja. Dakle, e, provjeravamo, glasujemo o amandmanu broj 6. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. 19 e, za, 14 protiv, suzdržanih nije bilo. Stavak 4. Izvjestitelja. Tko je za, protiv, suzdržano, usvojeno. 8. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Stavak 5. Amandman 9. Jean Lambert. Tko je za, protiv, imali suzdržanih, usvojeno. Amandman 10. Izvjestiteljice. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojen. Amandman 11. Marion Harkin sukladno s prethodna dva, usvojeno. Stavak 5, amandman 12, Jean Lambert i Ben Rabat Atu. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. E, stavak 6, kompromisni amandman. Podnijele su ga tri kluba zastupnika. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Možemo li zajedno glasovati o preostalim amandmanima od 13 do 15? Gdje želite stati? Na kojem broju? E, neću govoriti stavak, samo ću govoriti broj. Dakle, riječ je o, e, o stavcima, o amandmanima od 16 do 30 koje je podnijela izvjestiteljica. Da vidimo kakav je ishod glasovanja. Pokažite jeste li za, protiv ili suzdržani. Usvojeno Sada smo već na broju 20. Želite li da, aha, želite da provjerimo kakav je ishod glasovanja za broj 19? Sad ćemo vidjeti je li usvojen ili ne. Dakle, 19 za, 13 protiv, suzdržanih nije bilo. Tomas Mann, moj potpredsjednik, apsolutno podupire kontrolu ishoda glasovanja. Amandman 20. Tko je za? Usvojeno. Amandman 21. Usvojen. Amandman 22. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Da provjerimo. 22. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. 13 za, 16 protiv, 3 suzdržana, dakle odbijeno. Amandman 22 je odbijen. No, eto, isplatilo se što smo provjerili ishod. E, amandman 23 usvojeno, 24 usvojeno, 25 usvojeno, 26 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno, 27 za, protiv, suzdržan, usvojeno, 28 Liberali glasuju s nama. 28. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 29. Za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 30. Za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Sada ćemo glasovati o cjelokupnom nacrtu mišljenja elektronskim putem. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Dvadeset devet glasova za, četiri protiv, jedan suzdržan. iznenađena sam brojem amandmana koje ste odbili, a ciljem je bio osnažiti e, pregovaračku parlamenta. To nas pak dovodi do glasovanja. O točki 20. Naša vlastita inicijativa o kojoj glasujemo vezano uz ulogu i aktivnosti trojke što je naravno Europska središnja banka, komisija i IMF u zemljama eurozone, programa eurozone. Ovdje imamo izvješće za koje je gospodin Serkas bio izvjestitelj i sad ćemo nešto čuti na tu temu. Zahvaljujem gospođo predsjedateljice. Samo sam htjela da povući svoje amandmane. 106, 117, 185, 241. Zahvaljujem. Zahvaljujem Regini Bastos povlačim amandman 243. Ja želim povući amandman 79, 129 i 181. Zahvaljujem. Javlja li se još netko? Onda ćemo glasovati o preostalim amandmanima. Osim toga, glasovat ćemo o svim dakle, amandmanima stavak 1, kompromis D. Četiri kluba zastupnika, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Stavak 2, kompromis E, Podnijeli četiri skupine, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis F, stavak 3, četiri kluba zastupnika, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. E, amandman 45 je povučen, onda dolazimo do stavka 3, kompromis Z, dva kluba zastupnika tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Onda kompromis A, četiri kluba zastupnika tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis G, tri kluba zastupnika tko je za, protiv, suzdržan, to ćemo provjeriti vezano uz kompromis G. lijepo molim sve da glasuju. Glasovanje je završeno. 25 glasova za, 8 protiv, suzdržanih nije bilo. Dakle, jasno je da je i kompromisni amandman G usvojen. E, amandman 50 je povučen. Još smo na stavku 3. 51 je već obuhvaćen. Dakle, stavak 4, kompromisni amandman H, četiri kluba zastupnika, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromisni amandman I, tri kluba zastupnika, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 69, amandman 69 je povučen. Dolazimo do stavka 4. 70. Ines Kristina Zubert koja je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Paragraf 4. Kompromisni amandman 4. E, K 4. kluba zastupnika tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Paragraf 4, 73 nije usvojeno. Dolazimo do kompromisa S, kompromisnog amandmana S četiri kluba zastupnika, usvojeno. Kompromisni amandman J, četiri kluba zastupnika, za, protiv, suzdržan, usvojeno. Stavak 5, kompromisni amandman L, 5 klubova zastupnika, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Osamdeset sedam amandman Paul Murphy, Ines Kristina Zuber, tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Kompromisni amandman FF. Tri kluba zastupnika. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Stavak 5. Kompromis, kompromisni amandman V. Tri kluba zastupnika. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Gospodine izvjestitelji, imamo li problem? sve u redu. Zahvaljujem što pozorno pratite sve. Stavak 5, amandman 90, Zuber Murphy, tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Dolazimo do kompromisnog amandmana T. Tri kluba zastupnika, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis M, usvojeno također. Dolazimo do stavka 6. 95, to ne razmatramo. Kompromisni amandman N, četiri kluba zastupnika, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Stavak 7, kompromis O, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. E, paragraf 7, amandman 106, Estrela, povučeno. Stavljam na glasovanje stavak 8, kompromis P, četiri kluba zastupnika. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Puno amandmana se ne razmatra, znači dolazimo do e, kompromisa Murphy Zuber 112, koje je za, protiv, odbijeno. 116 je povučen. Dolazimo do kompromisa U Ustavku stavku 8. Tri kluba zastupnika tko je za protiv suzdržan usvojeno. Stavak 9. Kompromis Q. Četiri kluba zastupnika tko je za protiv suzdržan usvojeno. Sto dvadeset šest izvjestitelj tko je za protiv suzdržan usvojeno. Amandman 128. Ispričavam se, 127. Murphy Zubert, tko je za, protiv, odbijeno. E, amandman 128. Pupakis, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. E, amandman 129 je povučen. 131. Rapti, tko je za, protiv, suzdržan, E, provjerit ćemo ishod glasovanja o amandmanu 131. Glasovanje je otvoreno. Jeste li svi glasovali? Glasovanje je završeno. 21 za, 15 protiv. Nije bilo suzdržanih. Znači usvojeno. 132 Kornelisen. Tko je za, protiv, suzdržan? odbijeno. Amandman 133 izvjestitelja, tko je za, protiv, e, odbijeno. 134 Pupakist, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Stavak 9, kompromis R, četiri kluba zastupnika, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 142 Zubert koji je za protiv suzdržan odbijeno. 145 Murphy Zubert koji je za protiv suzdržan odbijeno. 147 Murphy koji je za protiv odbijeno. Odbijeno. 148 Kostelot, koji je za protiv suzdržan usvojeno. 149 e, se ne razmatra, što nas dovodi do 152, Gutjerez Prijeto, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 153, izvjestitelj, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Dolazimo do stavka 13, kompromis Y, četiri kluba zastupnika, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 155, Gutjeres Prijeto, EPP želi odvojeno glasovanje o prvom i drugom dijelu. Dakle, tko je, tko je za taj prvi dio, tko je protiv, imali suzdržanih. Usvojeno. Drugi dio, tko je za? Provjerit ćemo, provjerit ćemo za ishod glasovanja za prvi dio. Dakle, glasovanje je otvoreno. Lijepo vas molim da svi glasujete. Glasovanje je zatvoren, zaključeno 20 za, 16 protiv, znači usvojeno. Drugi dio. Tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 156 Harkin, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 157 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 158 se ne razmatra. Stavak 15, amandman 159, strela, nije povučeno. Znači glasujemo o dva dijela. Prvi dio, tko je za? Tko je za ovaj prvi dio? E, bez footnote, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. odbijeno. Dolazimo do kompromisa duplo V, četiri kluba zastupnika. Usvojeno. E, stavak 17, 164, Zuber Murphy, tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 163, Bastos, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 165, Kostelo, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 167 Murphy Zubert koji je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 170 amandman je povučen, što nas dovodi do stavka 18. Sto sedamdeset šest izvjestitelja 176. Tko je za, protiv, suzdržan? Provjerit ćemo ishod glasovanja za amandman 176. Jeste li svi glasovali? Glasovanje je sada završeno. 17 za, 18 e, protiv, 2 suzdržana. Znači, amandman nije usvojen, amandman je odbijen. Zuber 177, tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 178, Murphy, tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 181, Bastos, tko je za, ispričavam se. E, to je povučeno. Znači, ostaje 182, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 183 se ne razmatra. E, dolazimo na 184. Tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 187. 185 je povučeno, Estrela. A 186 zatraž, EPP zatražio odvojeno glasovanje. Dakle, glasujemo o prvom dijelu vezano uz dio koji se odnosi na programe trojke. Tko je za, protiv, suzdržan, odbačeno. Glasujemo o drugom dijelu. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. No, provjerit ćemo, provjerit ćemo e, taj drugi dio, kakav je bio ishod glasovanja. Jesmo li svi glasali? Glasovanje je zatvoreno. 17 za, 19 protiv. Nema uzdržanih. Znači, pravu ste. je, bilo je odbijeno. Kompromis A od 19 koji je za, protiv, uzdržan, prihvaćeno. Oprostite. 187 prvo treba doći glasanje. Odbijeno. E. Zubar 193, tko je za? Protiv? uzdržan, odbijeno. Kompromis CC, tri grupe, tri kluba. Tko je za, protiv, suzdržan, prihvaćeno. 190 e, e, ovo je sada glasanje u bloku 195, 196 i 197. Tko je protiv? E, uzdržan, odbijeno. 23 grupe prihvaćeno stavak 20, 234, koji je za protiv odbijeno. 204. Dvesto četiri, dvesto četrnaest, tko je za protiv, želite li provjeriti? Oprostite, oči me izdaju, jesmo li svi glasali? 30 za. Znači, očito samo 7 protiv, nema uzdržanih. 214 ispada, 223. 23. To je traženo brisanje od strane Filipa što znači da dolazimo nakon isto tako odbijeno. Tko je za to da se briše? Odbijeno. Znači DB tri kluba su ovo stavila na glasanje prihvaćeno. Šta? Tko je za? Protiv? Uzdržani prihvaćeno. stavak 24. Da vidimo tko je za, protiv, e, usvojeno, odbijeno. 228 prihvaćeno. Dva, tri, tri. Murphy, tko je za, protiv, usvojen, odbijeno. dva trideset pet Cornelius, za, protiv, uzdržan, prihvaćeno. Zapravo provjerit ćemo. 2, 3, 5. Jeste li svi glasali? Sad je glasanje zatvoreno. 29 za, 4 protiv, 2 uzdržana. Kompromis GG, odlog 24, 4 kluba, tko je za, protiv usvojeno? 237. Tko je za, protiv, uzdržan, usvojeno. 235. 239. To je, mislim, obuhvaćeno kompromisom. 240. Kornelist. Tko je za, protiv, uzdržan, odbijeno. 241. Estrela. To je povučeno. 242. Tko je za, protiv, uzdržano, usvojeno. 2-4-3, bilo je povučeno. 2-4-4, tko je za, protiv, uzdržan. Tko je za, 2-4-4, tko je protiv, tko je uzdržan, odbijeno. ste ovdje i gledate na stvari sa mog e, sjedišta, imate drugačiji dojam, no provjerit ćemo. Imam prehladu danas, ali druge ne muče iste stvari da vidimo. Sada je glasanje zatvoreno. 29 za, 7 protiv. Nema uzdržalih. Eto, sad smo opet tamo gdje treba. biti. gospođa Cornelis, imali ste puno uspjeha. A sada, citacija. Idemo od 1 do 33, skupno glasati. Da vidimo tko je za, protiv, uzdržan, usvojeno. Zubar broj A, oprostite, 1B zapravo imamo sad na redu, odnosno AB. Idemo iz početka za, protiv, uzdržani. Prihvaćeno. Opet gospođa sen puno uspjeha ima. E sad, mi smo napravili još ovaj dio, broj 10, gospođe Zuber. Je vous jure, il n'y a pas que moi qui suis pas au clair. Sada amandman tri raporta. Znači, koji je za, protiv, usvojen, prihvaćeno. Četiri za, protiv, uzdržani, prihvaćeno. Sedam, osam, šest, pet i devet Slažemo li se svi? Za. odlično. Još uvijek još uvijek moramo govoriti, e, glasati na 10 za, protiv, od, e, suzdržani odbijeno. 11, 12, 13. Ne. 14. Idemo vidjeti, da vidimo tko je za, protiv, uzdržani. Odbijeno. Svažemo li se svi da je odbijeno? Broj 14. 15. Tko je za, protiv, uzdržan? Prihvaćeno. Slažemo se svi da je usvojeno? Odlično. Uvodna napomena P16 Kostelo za protiv uzdržan usvojeno. C17 Kostelo za protiv uzdržan usvojeno. E18 Kostelo za protiv uzdržan usvojeno. F19 Rapti za protiv uzdržan Tko je za? Tko je protiv? Uzdržan. Usvojeno. Uvodne napomene G. Kompromis B. Liberali? Da provjerimo. 19. Jer danas ništa nije sigurno. Jeste li glasali oko 19? Zaključeno glasovanje. 21 za. 14 protiv. Nema uzdržanih. Znači bilo je usvojeno. B, uvodna izjava G, četiri kluba su dostavila, tko je za, protiv, uzdržan, usvojeno. Recita, e, uvodna napomena H, za, protiv, uzdržano, usvojeno. 26. Murphy Zuber. Tko je za, protiv, uzdržano, odbijeno. 27. Benjen. Tko je za, protiv, uzdržan, usvojeno. 28. Cornelis. Za, protiv, uzdržan, odbijeno. 29 Murphy za protiv uzdržan odbijeno. 30 Murphy za protiv uzdržano odbijeno. Cijeli nacrt izvješća kako je izmijenjen vezano za ulogu e, i e, rad trojke sad je završen, završeno je glasovanje. 27 za, 1, 7 protiv, 2 uzdržana. Čestitamo izvjestitelju. Jasno je da nije izgubio kontrolu nad stvarima. I sad ćemo završiti glasovanje. Jednominutna pauza sada. Chers collègues, euh, Dragi kolege, mislim da smo sad spremni nastaviti s poslom jer je naš izvjestitelj sada ovdje, ali imam i loše vijesti. Morat ćemo imati pauzu i nakon toga jer sigurno ste shvatili jer smo mislili da će ovo glasovanje trajati puno duže nego što je stvarno glasalo, a to je sve pogreška i kriv je gospodin Alessandro Ferkas, jer je još jedan put pokazao koliko je dobar pregovaratelj i kako su mu dobre te pregovarateljske vještine. Imali smo preko 240 eh, amandmana o kojima smo trebali glasovati do eh, jedan sat, a, rješavali, a sve smo riješili puno brže jer je postignut kompromis. Znači, nakon točke 16 imat ćemo opet pauzu i onda ćemo glas, onda ćemo čekati dok ne dolaze, ne dođu naši gosti. No, eto, sad možemo onda točku 16, jer tu se od nas traži da razmjerimo mišljenja o tekstu koji nismo zapravo već neko vrijeme imali priliku raspraviti, a dosta je važan, a to je tekst koji se tiče uvjeta ulaska i boravka državljana trećih zemalja u okviru premještanja unutar poduzeća. I to je tekst. Gdje radimo sa kom, e, odborom za građanske slobode. Za. I dali smo mandat našim pregovarateljima još u prosincu 2011. Što samo pokazuje koliko dugo se govori o ovom pitanju. No, čini se da sad stvari stvarno kreću naprijed. I što se tiče ovog dosjeja, na neki način ja sam bila izvan igre i čekajući da završi posao e, vijeća oko direktive vezane za ovo pitanje. Zbog toga je to sve tako dugo trajalo, ali evo sad opet kreće i sad bi dala riječ e, gospodinu Ajakon Sariju koji nam može reći kako stvari izgledaju trenutno i da nam isto nešto kaže o trijalogu koji je se dogodio jučer. Imamo isto tako i sada to osobe koje će sudjelovati na sve to je u ime ECR Roger Helma. Oni su bili, to su, imamo ovdje članove pregovaračkog tima Hvala lijepo gospođo predsjedavajuća. Kao što ste rekli, jučer se smo imali konačni trijalog vezano za tu direktivu i CETE. Naša radna skupina, uključujući i druge u sjeni, radila je jako puno zadnjih tjedana kako bismo došli do kompromisa sa vijećem. Mogu li reći, smijem li reći da vijeće nije bilo toliko konstruktivno? komisija je bila više naklonjena postizanju kompromisa. Kao što znate, naša inicijalna pozicija bila je jednaki tretman svih radnika kao i svih drugih migranata. I, i htjeli smo e, imati e, e, vezano za ovu kontroverznu legislativu koja postoji na strani konferencije. Naš je mandat bio vrlo čvrst i imali smo podršku većine klubova koji su zastupljeni u ovom odboru. To isto tako pokazuje da prihvaćanje samog načela e, kojim odbacujemo ranije represije e, zapravo potiče u duh otvorenosti. Međutim, ja naglašavam, međutim, tražili smo vijeće da se vrati na inicijalni prijedlog koji osigurava barem jednak tretman što se tiče naknade u članku 14 vezano za e, uvjete e, radnika, e, prava na radnika na uvjete u rada uključujući radno vrijeme vijeće međutim je vezano za je u članku 5 vezano za jednako pravo na naknadu, što je sve vezano za kriterije ulaska. Razlika je u tome da budući da su uvjeti ulaska takvi da radnici ne mogu na sudu dokazati svoje pravo i mogu se jedino osloniti na administrativne provjere svojih zemalja članica, ali ne uživaju puna prava trebamo cijelo vrijeme imati na umu da ICT-u menadžeri, specijalisti, visoko kvalificirani treneri i tako dalje nisu e, djelatnici koji imaju niske kvalifikacije. Razlika je u tome da kao uvjet ulaska radnik ne može, kao što sam rekla, imati svoje pravo dokazati na sudu. I mislim da je to jako važno. Vijeće isto tako nudi novi tekst vezano za uvodnu napomenu 11. Ali to je zapravo samo ukrašavanje. Ja vjerujem da ovo rješenje znači više zabune e, vezano za prava radnika, a ovih radnika, a ne više pojašnjenja i bojim se da, će, da sve to zapravo znači više zabune nego jasnoće. To nije dobar kompromis i vijeće ne nastoji uopće da se dobar kompromis postigne. Budući da je tome tako, sada tražimo od ovog odbora da mi kaže da li će mi dati mandat i koje signale da šaljem predsjedništvu. Ja mislim da mi kao odbor trebamo odlučiti da li je ovo dobra osnova za zaključenje pregovora ili vjerujemo da vijeće treba dodatne napore uložiti. No vrijeme je vrlo ograničeno i postoji rizik da se cijeli dosje odgodi do iza izbora. To je jako važno zbog toga što predsjedništvo e, treba, će razgovarati sa treba vidjeti, predsjedniče treba vidjeti da li takav sporazum ima podršku vijeća. Htjela bi zahvaliti svim e, onima koji su radili u Sjeni na njihovim naporima i, podrški, i podršci. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Kad smo govorili o sezonskim radnicima, bili smo zapravo dosta Uh, uspješni što se tiče upućenih radnika, mislim da smo isto tako dobro napredovali. Ovdje se čini da baš nemamo rezultata. Ne znam da li to ima veze sa uh, timom za pregovaranje ili sa ovim odborom za zapošljavanje. Ima li još netko ko želi uzeti riječ? Oprostite, Nadi Hirš, Elizabeth Schroeder, Alejandro to je to, bar za sada. Izvolite, imate riječ. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Htjela bi dati podršku gospođi e, izvjestiteljici. Pregovori su bili teški tijekom e, zadnjih nekoliko tjedana, a teško je zbog toga što imamo podijeljene imamo samo podijeljene kompetencije vezano za ova važna pitanja koja bih ja rekla su ključna pitanja za cijeli ovaj paket legislative. I htjela bih isto tako zahvaliti Lizi za, na njenom radu i naporu kao i drugim izvjestiteljima u Sjeni jer smo stvarno nastojali napraviti najviše što možemo. No, mislim da su stvari počele ići u loš način kad je ta naknada e, uključena u članak 5 mislim da članak 5 nije u našoj nadležnosti nego u nadležnosti Libea. Iako je to jedno pitanje koje je jako povezano za ono što radi naš odbor. To tehnički stvari komplicira jer vijeće neće napustiti svoje stajalište i mi smo u, jednom, u jednoj točci gdje moramo razmotriti da li je sada važnije završiti ovaj posao tijekom ovog ove jer e, tijekom ovog vremena koje nam je raspolaganju ili ćemo pokušati još uvijek raditi na rješenju i na kompromisu koji bi bio bolji a još nešto što je bilo jako stresno tijekom pregovora koje smo imali od strane predsjedništva je da ta vrsta kompromisa koji su povučeni sa, i zapravo se išlo u natrag u odnosu na početno stajalište. I to je zapravo bilo dosta zbunjujuće. Jučer smo prihvatili novu formulaciju članka 5, a jutros deklaraciju komisije ja sam raspravljala sa, mojim političkim klubom što bismo trebali sada napraviti. Trenutno pokušavamo nastaviti s pregovorima jer se ne radi samo o ovom pitanju, postoji još dva bilateralni sporazumi i pitanje socijalne sigurnosti sa, od strane našeg odbora. To je još uvijek otvoreno. Ja bih rekla u zaključku da ja mislim da je važno završiti ovaj posao, ali ne znam koja će biti cijena koju će naš odbor za to trebati platiti. No, ako trebamo odrediti prioritete, u smislu hoćemo li to potpuno odbaciti, ja ne bih išla tako daleko. No kao što je Liza rekla, nismo jako zadovoljni sa tekstom a posebno sa uvodnom izjavom broj 11 koja ništa dodatno ne daje, ne nudi. Hvala vam. Hvala puno, gospođo predsjedavajuć. Prije svega htjela bih i zahvaliti izvjestiteljici. Znamo naravno da su pregovori bili teški, ali ja sam zadovoljna da je EPP se složio da radi zajedno s drugima. Jučer mislim da je to bilo ključno. Trebali smo sa vijećem postići neku vrstu sporazuma vezano za ovo dogovora. Znači, to je ono pravo pitanje koje si moramo postaviti. Očito nećemo biti 100% zadovoljni, ali mislim da bi bilo, bilo potpuno kriv signal koji bismo slali ako ne bismo u vezi s time zaključili pregovore, jer već pregovaramo gotovo dvije godine. Očito je, stvari se neće popraviti. Jer znamo da su stajališta i načini vrednovanja sasvim drugačiji, ali u konačnici ako kažemo da želimo dati jasan signal ljudima koji, se premještaju u, okviru jednog poduzeća iz zemlje u zemlju, onda je mene iz mog kluba puno važnije da zaključimo pregovore, čak i ako to znači da imamo jednu ili dvije točke koje nisu optimalne. Znači u ime liberala ja bih potaknula sve nas da uzmemo u, na znanje ovo što sam rekla. Mislim da se stvari neće popraviti, ali stvarno moramo moći postići neki E, sporazum sa vijećem kako bismo mogli imati završene pregovore i poslati signal da mi možemo pregovarati kao Europska unija i kao Europski parlament. To je jedno važno područje za nas kao e, parlamentarce. Da, hvala lijepo. O, zato osjedim ovdje zbog toga jer pokušavamo e, vrednovati najnovije rezultate svi oni e, što se tiče naše kluba u e, odboru za zapošljavanje. Moramo reći na kraju što to predstavlja i, zašto, i da li to predstavlja poboljšanje. Postoje neki klubovi i neki ljudi koji da se tu, koji shvaćaju da se tu radi o velikom trošku premještanja iz jedne zemlje u drugu i te troškove želimo smanjiti, a da istovremeno ne ugrozimo prava koja imamo trenutno. Kad ne bismo imali tu direktivu, prava bi zapravo bila bolja nego što su sada kad direktiva postoji. I mislim da je to jedna od važnih stvari koju treba imati na umu. Na u najnovijem prijedlogu zapravo imamo poboljšanje ali onda se izgleda da je to nestalo i ovdje jasno mogu razumjeti da će se govoriti samo o pravima poslovnih radnika koja su puno skromnija i puno manja nego što su trenutno e, vezano za slobodno kretanje ljudi. Znate da je sve vezano za taj takozvani posting vrlo komplicirano, jel? prava radnika e, vezana su za slobodu kretanja što nije definirano vijećem i to je vezano i u trialogu možemo vidjeti koliko je teško to pitanje riješiti a sada da još jednu grupu radnika uključimo, to samo komplicira strukturu. Jer već imamo jednu grupu uključenu u ta načela slobode kretanja. I e sad tu stvari zapravo miješamo. I meni se čini da s pravnog stajališta to će nam samo donijeti više problema u budućnosti. I više nedostataka nego koristi prednosti. O drugo, kad se radi o ljudima koji su tu pogođeni zašto glasamo u za direktivu koja će pogoršati situaciju u konačnici za te ljude i moje pitanje je onda koje prednosti će to značiti za njih ako to ne budemo imali onda je potpuno jasno koja oni prava imaju imaju pravo raditi u skladu sa načelom slobode kretanja i to je ključno upravo zato. Nemamo konačno stajalište još, ali ne vidimo zapravo koje bi prednosti bile ostvarene e, na bazi ovog najnovijeg teksta koji nam je podastrio vijeće i postoje bilateralni sporazumi, ali oni postoje tako i tako između recimo Španjolska i Meksika tu su rješena neka bilateralna pitanja e, od ovih o kojima se pregovara i čini se da sada na osnovi direktive trebali bismo to ponovo preispitati. To jest, od nas se očekuje da procijenimo situaciju i vidimo da stvari nisu previše dobre. E, odnosno da uvjeti nisu predobri za tu grupu radnika, kako sam ja dobro shvatila tekst. Ako postoje samo bilateralni sporazumi i uvjeti, onda plaćanje i naknada e, penzionih fondova, socijalnog zdravstva. To ja mislim da je u pozadini tih bilateralnih e, sporazuma. I to postaje vrlo komplicirano i kompleksno ako ovu direktivu prihvatimo. Stoga, kao što sam već rekla, imamo ozbiljnih sumnji i čini nam se, da ova deklaracija nije dovoljna jer će ona samo stvari sve zakomplicirati, e, zakomplicirati a ljudima ljudi će biti u goroj poziciji. I zapravo e, pitanje je kako će se postupati sa bilateralnih sporazuma kao što sam rekla, mi ćemo analizirati rezultate, ali mislim da nećemo biti spremni prihvatiti. Da, hvala lijepa, gospođo predsjedavajuć. Ja ću biti kratak, a nadam se i jasan. Prije svega želim zahvaliti Lizi, jer je napravila odličan posao, pokazala se fleksibilnom, no mislim da trebamo prihvatiti jedno čvrsto stajalište. Nikad nisam vidio ovakve pregovore gdje vijeće odbacuje svaki prijedlog Europskog parlamenta, ne samo i smanjuje e, inicijalni mandat, a sad se povlače i sad povlače i svoje vlastite ponude. Prema tome tu su svoje vlastite ponude. To se uopće ne radi o pregovorima nego o nametanju nečega, što je s političkog stajališta potpuno neprihvatljivo. A iz pravnog stajališta to neće riješiti nijedan problem, a i samo će potaknuti velik broj slučajeva i žalbi vezano za članak 14 i 5 tu se pokazuje potpuno nedostatak e, respekta prema radničkim pravima i našem odboru. Ako se tako stvari nastave, tvrtke će moći raditi što žele. E, mislim da se tu radi o kompetencijama Libea o kojima se tu e, pregovara. Znači građanskim slobodi, a to je jako daleko od e, naše inicijalne pozicije jednakog tretmana. Mi pokušavamo e, kroz određene direktive popraviti situaciju radnika, a vijeće nam ništa ne daje i pozicija našeg kluba je da pod ovim uvjetima to ne možemo prihvatiti jer je to suprotno racionalnosti političke i, pravne i naše pozicije u Europskom parlamentu. Ne možemo reći da imamo direktivu, a onda ona i ne, uopće nema sadržaj. Ja bih puno više volio da sljedeći parlament na isto e, raspravlja o ovoj temi. Nećemo stalno ponavljati istu tvor i kako vijeće tretira Europski parlament. Nismo mi netko ko će samo potvrđivati njihove, njihove prijedloge. Mi želimo pregovarati na jednakoj, na jednakoj razini. Ne možemo sve stavljati uvodne izjave. Želimo da naši radnici budu slobodni u korištenju svojih prava. Derek Clark. Hvala, gospođo predsjedavajući. Uopće nisam zabrinut vezano za detalje oko ovog pitanja i s našim radnicima koji se šalju preko granice. Ono što mene brine je prijetnja koja je već danas da građani trećih zemalja neće imati puna prava kad se budu kretali unutar Evropske unije. A to je eh, od dokumenta kojeg smo u odboru primili u travnju prošle godine, a koji, se, a koji je podnijela Rumunjska još neke zemlje. A to je da prvi zahtjev na, za neki radno mjesto mora ići njima, a ne nekome izvan Europske unije. To nije nije ono što ću reći neprijateljski e, e, intonirano prema ljudima iz Bugarske i Rumunjske, nego mislim da je to neprijateljski raspoloženje, pokazuje neprijateljsko raspoloženje prema građanima trećih zemalja. Mi imamo veliki Commonwealth koji obuhvaća oko četvrtinu svjetskog stanovništva. Sve su te zemlje nekad bile kolonije. Naravno, vrijeme imperija je prošlo. I ne govorim sad o tome jesmo li imali pravo ili krivo da imamo tali imperij. Ali sve te zemlje bez izuzetka dobrovoljno su se udružile e, u britanski Commonwealth nacija sa našom kraljicom na čelu. I budući da smo nekad bili njihovi kolonijalni e, e, gospodari, mi u Velikoj Britaniji imamo dug prema njima veći nego što je naš dug prema ikom drugom na svijetu, a sad opet vidim da ih se diskriminira. Mi smo samo mala zemlja, ali mislim da smo najgušće naseljena zemlja u Europi i moramo ograničiti broj ljudi koji ulaze u našu zemlju od bilo kuda, a ipak nas se tjera vezano kad, ovakvim propisima da prihvaćamo ljude iz Europe kad ja, dok ja vjerujem da mi imamo dug E, prema ljudima kojima smo nekada vladali kao kolonijalni gospodari i to je potpuno krivo. Potpuno krivo, gospođa predsjedavić. Velika Britanija treba biti u stanju kontrolirati vlastite granice i puštati u svoju zemlju koga želi, a ne može ju se siliti propisima Europske unije da diskriminira protiv E, osoba iz naše Commonwealtha. Jer e, otvoreno ću vam reći o tome se tu radi, ja sam to već rekao u travnju prošle godine. A nitko nije reagirao na moju tvrdnju da je to diskriminacija koja je stavljena izvan zakona po, po povelji iz Lizbona i ne znam zašto se dopušta nastavljanje te diskriminacije. da ću riječ ponovo izvjestiteljici ili želi još netko uzeti riječ. Riječ onda ima izvjestiteljica. Hvala vam lijepa. Razumjela sam poruku parlamenta i odbora da trebamo ponovno pokrenuti pregovore i također da trebamo se strogo pridržavati mandata ovoga odbora i nastojati osigurati ravnopravno postupanje. To je težak zadatak koji se traži od nas, no učinit ćemo sve što možemo. Još mogu samo dodati da bismo trebali postići kompromis zato jer je on važan. Važno je da parlament ne odgodi tu važnu direktivu. No u svakom slučaju trebali bismo ponovno pregovarati, naročito sa vijećem i ja ću se odmah baciti na posao. Hvala vam. Dobro. Ne znam da li vas kolega Clark podržava. No, nadam se da će on dati svoju potporu naravno kada je riječ o direktivi o upućivanju radnika, no kada je riječ o ovom e, predmetu, ovom dosjeu, vidim da svi klubovi podržavaju izvjestiteljicu također i s obzirom na pregovore sa odborom Libe i sa vijećem u ovom trenutku. Naš je cilj, e, dakle, iznaći jedan bolji kompromis od sadašnjeg. Dobro, hvala, završili smo razmatranje ove točke na dnevnom redu i posjećam vas da sada prekidamo radove do 11.30, zato jer u 11.30 e, imamo predstavljane važne studije koje smo, koje smo zatražili od naše službe koja nam je na raspolaganju i koja se bavi procjenom dodane vrijednosti koje ustvaruju europski prijedlozi. Dakle, ovu smo studiju procjena učinka provedbe na europskoj razini osiguranja protiv nezaposlenosti povjerili upravo ovom važnom institutu. Evo, ispričavam se prevoditelj, prevoditeljima, kaže predsjednica, zato jer radni dan prevoditelja je uvijek težak, nije ugodno imati ovakve prekide, ali <laughs> predsjednica veli da se prevoditelji u slučaju prigovora moraju obratiti kolegi Serkasu.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

Chers collègues, Poštovani kolege, Hvala kolegama što su došli. Ovakvi prekidi ne koriste baš sastancima, no sada evo prelazimo na raspravu o važnoj temi, a to je ishod jedne odluke koordinatora, odnosno 13.3. prošle godine. Oni su se dogovorili da će zatražiti od službe za provedbu dodane vrijednosti Europe, a to je upravo služba koja se bavi proučavanjem europske dodane vrijednosti, dakle zamolili su službu da provede studiju o troškovima ne Europe nastalima zbog nepostojanja osiguranja od nezaposlenosti u eurozoni. Evo prije nego što dam riječ stručnjacima koji će nam predstaviti te dvije studije koje su provedene, želim vas podsjetiti da su te studije poduzete zahvaljujući inicijativama koje smo pokrenuli, recimo financiranjem pilot projekta za koje je zadužena Europska komisija. Mi smo sada u situaciji kada je doista važno pozabaviti se ovom inicijativom i koja je svakako dobro došla zato jer dolazi u jednom političkom trenutku kada su ova pitanja doista u srži same rasprave i u žiži pozornosti. Kada je riječ o ostvarenju prave Europske unije po pitanju gospodarstva i također monetarne unije. Imamo po 15 minuta na raspolaganju za predstavljanje svake studije. Počinjemo od prve studije koja je priložena ovdje. Studiju je proveo Centar za europske političke studije. A stručnjaci koje smo poznali su Miroslav Beblavi i Ilarija Mazelli. Nadam se da nisam pogrešno izgovorila njihova imena i da im odmah riječ imate po 15 minuta na raspolaganju. Hvala lijepa, gospođo predsjednice, na ovoj uvodnoj riječi. Dozvolite mi da dodam da se prvi put nalazim pred odborom Europskog parlamenta i to mi je zanimljivo zato jer sam ja i zastupnik parlamenta u Slovačkoj i predstavnik ovoga centra. Dakle, zanimljivo je biti jednom s druge strane barijere. Nadam se da vas neću razočarati. Evo da se odmah pozabavim ovom e, temom, odnosno predstavit ću vam rezultate jednostavne simulacije troška Europe zbog nepostojanja osiguranja od nezaposlenosti. Na početku dozvolite mi da ukratko predstavim koristi ovakvog osiguranja. Dakle, sa gospodarskog stajališta europsko osiguranje od nezaposlenosti sa makroekonomskog stajališta bi moglo riješiti jedan nedostatak koordinacije, znači imamo tu mala gospodarstva koja su u većini u Europskoj uniji, dakle u slučaju čak i fiskalnog šoka svaka nacionalna vlada suboptimalno odgovara na, naše okove zato jer taj odgovor također se obuhvaća i druga gospodarstva. Dakle, ako svako se ponaša razumno, na nacionalnoj razini i dobivamo suboptimalni odgovor na e, šok i to se može prenijeti na europsku razinu. Također, uslijed krize se puštaju ograničenja koja nameće financijska kriza, odnosno većina vlada u najpogođenijim zemljama su se našla u vrlo ograničenim e, uvjetima, dakle Ponavljam, takav jedan europski mehanizam bi mogao olakšati situaciju i treća, treći razlog, e, za nas manje važan, zato jer je to već ostvareno u dijelu, je e, poticanje prekogranične mobilnosti nezaposlenih e, radnika Naravno, tu je dodano i jedno političko razmišljanje, ali to ću propustiti samim političarima da o tome rasprave, a to je zapravo odgovor na traženje građana za više Europe i zapravo pokazivanje europske solidarnosti, ali to je više nešto što ulazi u političku sferu. Mi smo proveli četiri simulacije Evo ja ću ih ukratko objasniti. Znači usporedili smo dva osnovna modela jedan e, e, takozvani model usklađen naknade za nezaposlenost e, gdje se sredstva prikupljaju od svih zemalja članica Europske unije i dakle na isti način Europska središnja banka isplaćuje svake godine zemljama članicama za potrebne naknade za nezaposlenost. To ću kasnije objasniti. Dakle, to je djelomično e, zamjenjivanje europskim sustavom nacionalnih sustava za naknadu nezaposlenosti. Znači svaki prihvatljivi građanin bi pomoć ovog prijenosa sredstava primao naknadu s druge strane imamo takozvano katastrofalno osiguranje od, osiguranje od nezaposlenosti, znači to bi bilo potpuno drugačije prirode. Znači tu bi se isplaćivala sredstva nacionalnim e, vladama samo u slučaju velike krize, znači ostavili bi nedirnutima nacionalne sustave, ali u slučaju velikog šoka, a kasnije ćemo reći što je to, Dali, bismo sredstva nacionalnim vladama kako bi ona ih mogla e, prenijeti na nacionalni sustav e, naknade za nezaposlenost. Dakle, to je katastrofalni scenarij. Također, razmotrili smo i dvije opcije u vezi sa proračunom. Osnovna opcija jest da ti sustavi funkcioniraju ovako kako sam pisao, međutim, u gotovo svim scenarijima to bi dovelo do transferne unije, odnosno transferima od zemalja članica do drugih zemalja članica kada bi se recimo neke našle u većim problemima od drugih e, čak i kad bismo trajnu nezaposlenost objasnili kao strukturnu nezaposlenost i to je djelomično nadahne tome sustavom u SAD-u i također imamo i opciju koja osigurava dugoročnu proračunsku neutralnost. Ja ću to objasniti, ali uglavnom ta opcija, opcija B, osigurava da niti jedna zemlja ne nakuplja dugove naspram sustava, nego da u jednom trenutku imamo krov nakon kojega se ne nastavljaju transferi prema zemljama. Dakle, napravili smo retrospektivnu simulaciju, odnosno uzeli smo razdoblje od 1999. do 2012 i to smo odabrali zato jer imamo dostupne podatke za europske zemlje koji su nam potrebni, a to je također i simboličan datum zato jer je 1999. započeta, e, započeta posljedna faza e, Europske monetarne unije. I dakle tu imamo postojanje fizičke eurozone. Znači pokušali smo vidjeti u simulacijama kako bi se razlikovala situacija da je tako osiguranje prisutno od 99. Naravno, to je možda simplistički e, prikaz, nemamo drugorazrednih gospodarskih učinaka jer bi to zakompliciralo model, ali mislim da ti drugi, drugorazredni učenci ne bi bili toliko relevantni. Znači ovom simulacijom smo više manje sve obuhvatili. Evo sada da detaljnije objasnim prijedlog. Dakle, prvo usklađeno osiguranje od nezaposlenosti se temelji na nekim pretpostavkama i podacima, odnosno 85% radnika koji su nezaposleni manje od godinu dana su obuhvaćeni osiguranjem. Ako to sada usporedimo sa ovim brojkama koje se nalaze u studiji, to je više od posveće situacije u većini zemalja. Recimo neke zemlje poput Belgije imamo, imaju veće pokrića, neke zemlje ga nemaju uopće, dakle imamo negdje 25% E, radnika koji nije obuhvaćeno. Znači naš e, sustav ipak e, ide dalje od većine sustava. Zatim osiguranje bi pokrilo 40% bruto naknade. Znači kažem da je to bruto naknada, ne bruto plaća zato jer zemlje imaju različite temelje za izračune bruto plaća, znači uglavnom ukupni troškovi se mogu lakše izračunati i onda bi se isplaćivala ta naknada na šest mjeseci u prosjeku ono što tražimo u prihodima, dakle predlažemo porez do 0,5% ukupne naknade i nije bitno da li se to isvače od poslodavaca ili od radnika, to mislim, nismo, time smo nismo pozabavili. Zatim, e, katastrofalno osiguranje, odnosno takav sustav pruža više manje isto u smislu transfera prema vladama, ali okidač je drugačiji. Dakle, ako stopa nezaposlenosti u dotičnoj zemlji preraste dugoročnu nezaposlenost ili prirodnu nezaposlenost za više od 2%, to je ta situacija. Znači, sukladno ovom osiguranju se sredstva isplaćaju vladama ako um, se nezaposlenost poveća za više od 2% od strukturne nezaposlenosti i, i ti iznosi su predviđeni kao jednaki u slučaju usklađenog e, osiguranja od nezaposlenosti, ali zapravo mogućnosti su daleko manje, znači ovaj sustav je daleko manji od usklađenog osiguranja i svaka zemlja članica pridonosi samo pola posto BDP-a godišnje, sve dok se u fondu e, nakupi e, 0,1%, znači sve dok se u fondu ne prikupi 0,5% BDP-a i onda se um, doprinosi ponovno uplaćuju ako taj postotak padne ispod 0,5% BDP-a. Evo, to su sve teorije, evo da pokažem neke rezultate simulacija. Ako dakle razmotrimo godišnje rashode, možemo odmah vidjeti sličnosti između dva sustava. Dakle, ova gornja e, krivulja pokazuje usklađeni sustav znači, koji djelomično zamjenjuje e, nacionalne sustave. Naravno, on je skuplji zato jer se isplaćuje naknada svim prihvatljivim osobama. Znači, 0,25% do 0,3% BDP-a ide e, sve do 0,40% BDP-a u E, kriznim vremenima. I dakle ovdje je prikazano e, kako koliko se isplaćuje prema zemljama u e, kriznim vremenima, a kada je riječ o katastrofalnom sustavu, zapravo to se vrlo mali iznosi isplaćuju zemljama članicama, ali u krizi ti iznosi daleko više skaču, ali ipak je to manji udio u europskom BDP-u nego što je to slučaj sa usklađenim sustavom. Zatim sljedeći slajd razmatra ova dva modela i uspoređuje ih u smislu godišnje kumulativnog salda na europskoj razini. Znači, katastrofalan e, sustav ima daleko viši e, kumulativni saldo zato jer podrazumijeva daleko veće zahtjeve na europski sustav. Dakle, ako imate e, akumulirani fond daleko je lakše nego da od članova tražite da daleko više uplaćuju u kriznim vremenima. E, usklađeni sustav e, ne prikuplja toliko sredstava. A ako pogledamo godišnja salda na europskoj razini u srednjem roku, dakle vidimo da su više manje brojevi isti, dakle u, dobrim vremenima imamo više viškova i manjih deficita u lošim vremenima, ali na europskoj razini ne dolazi do cikličnosti. Ali na nacionalnoj razini situacija je bitno drugačija i to je prikazano na idućem slajdu gdje razmatramo E, stabilizacijsku sposobnost, znači to su postoci BDP-a koji se kumulativno šalju zemljama članicama u tih 14 godina, odnosno slali su se i to su doprinosi u plusu ili minusu, odnosno ono što su primili, ono što su isplatili. I u ovoj usporedbi vidimo da e, zemlje koje su doista u poteškoćama u slučaju katastrofalnog osiguranja e, imamo veće e, pokriće, dakle zapravo mm, to je gotovo 4% BDP, p-a, ali recimo u baltičkim zemljama to je 1 do 2% BDP-a i to isto vrijedi i za neke od južnih europskih zemalja. Dakle, ako imamo pogođenije zemlje krizom, e, onda e, ovo osiguranje može doista pomoći, ali ne koristi u pozitivnoj situaciji. Imamo još dva e, slučaja, ali nećemo sada ulaziti u sve, zato jer smo ih naveli u sudi. Dakle, jedna zemlja je Latvija gdje imamo zapravo pravi idealni model funkcioniranja. Znači, godišnji saldo za Latviju u oba slučaja je uravnotežen, a onda e, pa, e, raste na velike značajne brojke, dakle u razdoblju krize, znači to objašnjava ovaj ciklični poticaj i također saldo pada u minus brojke, a onda se poslije oporavlja zbog razloga koje ću objasniti kasnije. Španjolska također je još jedan zanimljiv slučaj Dakle, Španjolska bi imala najviše koristi od ovoga u slučaju krize prema našem modelu i ovdje e, što vidimo, dakle, kada dođe do krize u objema verzijama u Španjolskoj se bilježi veliki deficit u odnosu na sustav, e, dakle, budući e, kada sustav postigne svoj učinak. Dakle, vidjeli smo također koje zemlje su neto uplatitelji, a one koje nisu ili jesu malo pa nisu. Dakle, vidimo u ovom sustavu da većina zemalja nije na dugi rok niti neto uplatitelj, niti neto korisnik, nego je uglavnom u ravnoteženoj situaciji, ali nekim su, zemljama su ipak situacije drugačije. Recimo, pokušali smo osmisliti sustav gdje Austrija i Nizozemska ne bi bile neto uplatitelji, zato jer one zapravo u proteklih 14 godina nisu pogođene toliko krizom i također smo pokušali osmisliti sustav gdje Španjolsko ne bi to koristilo. No, mm, recimo za pet godina bismo mogli imati veliki šok u Austriji, a brojke bi onda bile bitno drugačije u odnosu na e, prošlost. Evo, mislim da ću ovo preskočiti i preći ću odmah na sljedeći slajd, a to je kako izbjeći stalne, trajne transfere. Ono što smo mi predložili u opciji B jest način ograničavanja trajnih transfera e, jednim stalnim mehanizmom, odnosno jednom kada akumulirani deficit tijekom godine jedne zemlje je veći od 1% GDP-a, bdp dakle kada je e, zemlja povukla više od 1% BDP-a nego što je uplatila, ona mora povećati svoje uplate, dakle ona ima dalje koristi, ali mora dalje pridonositi kako bi to izjednačila i mm, u SAD-u imaju e, slični sustav. I tu se pokušava dakle, osigurati da e, je to zapravo e, jedan tampon mehanizam. Dakle, zapravo je na političkim zastupnicima odlučiti što zapravo učiniti. Znači imate opciju A i opciju B, možete razmotriti u studiji i odlučiti što bi vam bilo draže. Evo sada da prijeđem na zaključak, evo samo kratko. Dakle, mi smo obuhvatili cijelu Europsku uniju, ne samo Eurozonu. Evo, objasnit ću zašto. Naravno, što više zemalja imate, to znači da je sustav stabilniji, ali e, s obzirom na e, širenje eurozone, evo sada Estonija, Latvija, Litva sada se e, kandidirala, dakle to je pokretna meta na neki način i stoga smo rekli da bi bilo bolje razmotriti cijelu Europsku ali bi sustav zapravo više manje ostao isti da smo uzeli u obzir samo eurozonu. Imamo dva velika gospodarstva koja su izvan eurozone, odnosno Velika Britanija i Poljska. Poljska naravno ima eh, manji BDP eh, po glavi stanovnika i ne pridonosi toliko BDP-u eh, Europske unije. Znači zapravo tu je jezičac na vagi i Velika Britanija, ali zapravo čak i da je uključimo u naše izračune, zapravo i rezultati se ne mijenjaju toliko. Mi predlažemo obvezno sudjelovanje, tako da zemlje ne odlučuju same o tome hoće li sudjelovati. Dakle, e, možete ga usvojiti ili ne usvojiti ovaj sustav. Ne može to biti samo jedna od opcija. Kada je riječ o pokazateljima, mi predlažemo ili jaz u stopi nezaposlenosti, odnosno između porasta nezaposlenosti i trajne nezaposlenosti ili kratkoročnu nezaposlenost, onda gledamo ljude koji su bez posla godinu dana ili manje. I oba ta pokazatelja isključuju ili ograničuju faktor strukturne nezaposlenosti. Znači nećemo uzimati u obzir to što Španjolska ili Slovačka imaju daleko veću strukturnu nezaposlenost od recimo Njemačke ili Velike Britanije zapravo e, svrha je apsorpcija kratkoročnih e, šokova, zato želimo imati jedan takav sustav koji će to postići. I s druge strane imamo fiskalno upravljanje i također e, uravnoteženost diljem e, cijelog gospodarskog ciklusa. Već sam objasnila da smo mi pokušali ograničiti koristi koji bi neke zemlje imale od fonda na 1% BDP-a u određenom razdoblju i zapravo e, na agregatnoj razini to ne bi toliko promijenilo stvari. Na Europskoj uniji ako imamo tu granicu od 1% BDP-a za kumulativni deficit jedne zemlje to ne mijenja mnogo, no ono što se mijenja je korist pojedinih zemalja, odnosno Španjolska bi imala daleko veće koristi da nema tog limita, u budućnosti bi to bila neka druga zemlja. Dakle, to je više političko pitanje, hoćemo li im dopustiti takav mehanizam gospodarske stabilizacije. I Posljednji slajd naših e, zaključaka se odnosi na e, prihode proračuna. Dakle, za e, harmonizirani i usklađeni sustav predlažemo da se financira opozorjevanjem rada kao što se i financiraju doprinosima takvi sustavi. 0,5% nominalne naknade kada je riječ o katastrofalnom osiguranju, to nema smisla zato jer e, to je odnos nacionalnih vlada sa europskim sustavom e, i e, zapravo otpada na nacionalni sustav da to financiraju. Dakle, predlažemo nacionalni opći doprinos od strane vlada kada je riječ o uplatama u prihodu, ali Posljednji komentar je sljedeći. I također pitanje koje vam želimo postaviti jest trebali li postojati zajednički europski standardi za e, osiguranje od nezaposlenosti. Pa e, naš sustav zapravo e, već odgovara na to pitanje u harmoniziranom, usklađenom sustavu, zato jer tu već šaljete sredstva nacionalnim vladama da ih onda ona isplate. I kažete, dakle, da, i svi državljani koji ispunjavaju određene uvjete moraju imati pravo na tu naknadu, dakle tu treba postojati određena usklađenost, ali i drugačije u slučaju katastrofalnog osiguranja. Dakle, taj sustav olakšava zapravo fiskalno opterećenje nacionalnih vlasti. Znači kažemo ok, pretrpjeli ste šok, tu su dodatna sredstva koja možete iskoristiti na ovaj način i to je više politička odluka, odnosno um, do koje mjere želimo nalagati vladama što treba učiniti e, s novcem. Znači ili s jedne strane možemo reći možete e, koristiti ta sredstva kako želite ili ćemo prepisati detaljno kako koristiti ta sredstva. To je politička odluka. Naša preporuka sa rezervom bi bila dakle, da se to djelomično uvjetuje, odnosno kažemo trebate potrošiti ta sredstva za naknadu za nezaposlenost, ali nećemo to prepisivati previše detaljno kako bi vlasti one imale tu prostora za manevar. Evo, to je sve s moje strane. E, pokušao sam biti kratak, znam da sam predugo govorio, no sada ćemo odgovarati na vaša pitanja. Hvala. Zahvaljujem. Mislim da ćemo sada krenuti na drugu prezentaciju odmah, a zatim možemo imati zajedničku raspravu o tome u slučaju da budete imali pitanja vezano za obje studije. Dakle, druga drugu studiju je proveo Centar za europska ekonomska istraživanja, Centrum für europäische Wirtschaftsforschung u suradnji s katoličkim sveučilištem u Levenu. Zahvaljujem gospođo predsjednice, zahvaljujem što ste nam omogućili da se danas obratimo vama u Europskom parlamentu kako bismo predstavili e, sustav osiguranja u slučaju nezaposlenosti za eurozonu. Htio bih e, reći na početku e, da ću započeti prezentaciju time što ću predstaviti određene dokaze vezane uz zaštitu e, dohotka u nacionalnim sustavima osiguranja za slučaj nezaposlenosti prije početka krize 2007. Mislim da je konstruktivno to razmotriti s obzirom da želimo znati kakva je dodana vrijednost europskog sustava za osiguranje u zaposlenosti i mislim da je zato važno e, pogledati ka učinkovitost nacionalnih sustava. Zatim ćemo predstaviti moguće karakteristike e, sustava osiguranja u zaposlenosti u eurozoni. E, to je ono što je već predstavljeno. Kratko ću govoriti i o E, benefitima cijelog sustava. E, usredotočit ćemo se na eurozonu, a ne na cijelu Europsku e, uniju, jer mehanizmi kako to funkcionira jednaki su i za Europsku uniju i za eurozonu. Zatim ću doći do glavnog dijela svoje prezentacije, a to je simulacijski eksperiment koji smo proveli u okviru studije i predstavit ću ključne glavne rezultate. Mislim da je glavna prednost našeg, naše studije, dodana vrijednost, to što E, koristimo makropodatke za sve za sva e, domaćinstva što naravno e, pokazuje heterogenost tih domaćinstava u cijeloj Europskoj uniji postoji puno empirijskih dokaza da se kućanstva uvelike razlikuju u prilagodbi svojih, svoje potrošnje u slučaju gubitka prihoda. Dakle, koristit ću da makro e, prihode i kako bismo uzeli u obzir heterogenest stanovništva i kućanstava i na zaključno ću onda prezentirati zaključke. Započet ću sa zaštitom dohotka u okviru nacionalnih sustava osiguranja u slučaju nezaposlenosti prije krize. Ovdje ću se nadovezati na prethodnu studiju koju smo već e, ranije napravili kada smo imali simulirane e, šokove u slučaju nezaposlenosti i to uspoređivali u zemljama članicama e, eura. Znači uspoređivali smo stopu nezaposlenosti u svakoj zemlji otprilike do 5%, dakle riječ je o hipotetskom ekonomskom e, šok scenariju i koja se temelji na političkim parametrima politika koje su postojali prije samog početka krize. Ono što ovdje pokazujemo je takozvana e, takozvani koeficijent stabilizacije prihoda koji pokazuje koliko veliki šok e, apsorbiraju nacionalni sustavi i ovdje smo ustanovili da postoji ogromna heterogenost kada je riječ uz sposobnost apsorpcije e, šoka od strane nacionalnih sustava. ustanovili smo da u većini kontinentalnog dijela Europe 25% tog šoka je apsorbirano, dok postoji pak vrlo niska stabilizacija e, prihoda u zemljama istočne i južne Europe. Naravno, razlog za to jest u tome što postoji različit biti e, stupanj e, e, i udio visina nezaposlenosti odnosno stupanj nezaposlenosti dakle sve su to razlozi zbog kojih imamo različite stupnjeve odnosno razine zaštite prihoda također smo opsežno dokumentirali u ovom izvješću dakle opseg u kojem su se ti modeli možda promijenili nakon e, promjene politike tijekom krize. Dakle, moglo se dogoditi da e, te zemlje jesu promijenile svoje parametre e, za stabilizaciju, odnosno promijenili svoje nacionalne sustave, a to, tu promjenu politike smo opsežno dokumentirali u našem izvješću, ali ne ukazujemo na činjenicu da postoji osnaženi učinak stabilizacije vezano uz nacionalne sustave. Da nastavim s mogućim karakteristikama sustava za osiguranje slučajne zaposlenosti u eurozoni. E, mi smo već predstavili različite opcije. Opcije koje smo mi identificirali vrlo su slične onima koje su već predstavljene. Prva opcija ili prva alternativa je temeljni sustav osiguranja u slučaju nezaposlenosti koji e, ne zamjenjuje, koji zamjenjuje nacionalne sustave. Dakle, postoji minimalna razina osiguranja E, za ograničeno razdoblje do 30% u recimo razdoblju od 12 mjeseci, a u tom slučaju nacionalni sustavi nadopunjuju taj europski sustav osiguranja u slučaju nezaposlenosti. Tu još postoji određeni stupanj raznolikosti vezano uz države članice. Druga alternativa je program proširenja e, koristi gdje bi postali određeni pragovi dakle razine nezaposlenosti ili promjene u e, nezaposlenosti dakle onda bi se pokretala plaćanja u slučaju kada se ti pragovi e, dosegnu. Riječ je dakle o sustavu koji nadopunjuje postojeće sustave i koji e, bi mogli i nastupiti u slučaju da se nacionalni sustav iscrpi. I treća alternativa koja je najopsežnija bi bio sustav osiguranja u slučaju nezaposlenosti koji u potpunosti zamjenjuje nacionalne sustave. Dakle, to je e, najsnažnija alternativa zato što bi nacionalni sustavi bili u potpunosti zamjenjeni zamijenjeni, ali u tom slučaju isto postoje e, nekoliko slučajeva. Na primjer, mogli bi se, mogao bi se odabrati sustav koji postoji među e, ovim postojećima ili bi se mogao izgraditi neki prosječni sustav. Ova tri sustava imaju vrlo različite implikacije vezano za opseg stabilizacije koju sustav omogućuje i e, rizik trajne distribucije, ali i risk administrativne manipulacije i potencijala u slučaju da imate u slučaju zlouporaba. Dakle, e, vodili, vodili smo o tim temama vrlo opsežne rasprave u okviru našeg izvješća. Kada pogledamo empirisku analizu. E, bavimo se ovim temeljnim sustavom osiguranja u slučaju nezaposlenosti. Kao što sam rekao, koristimo makro podatke, dakle koristimo Euromod, europski kalkulator za e, porezne olakšice. A s obzirom da ne postoje e, podaci za Euro 17, onda smo simulirali šokove u slučaju nezaposlenosti za slučaj 2007. Do, 2008. do 2013. Dakle, omogućili, ovaj Euromod je model koji nam omogućuje simulacije uspoređivanja e, činjenica, a može se interpretirana analiza i na taj način što bi se dogodilo kada je, da je taj zajednički sustav osiguranja u slučaju nezaposlenosti u eurozoni stvoren 2007. Glavne osobine našeg simuliranog sustava osiguranja u slučaju nezaposlenosti je dakle 50% prethodnih e, primitaka, a schema je kalibrirana tako da je e, neutralna u odnosu na prihode u razdoblju 2008. do 2013. To je važno jer e, naravno sustav može ući i u deficit i u tom slučaju svaki sustav mora imati odgovarajući kapacitet a u teškim slučajevima ekonomske krize moglo bi doći i destabilizacije. Dakle, te zemlje koje su bile znatno manje pogođene krizom, opet bi bile u slučaju destabilizacije. Dakle, naš sustav omogućuje i financiranje dugova tijekom tog razdoblja. Makro razdoblje omogućuje nam da, pre, da identificiramo one ljude koji bi e, imali pravo na ovakvo plaćanje jer poznata nam je, poznati su nam statistički podaci o nezaposlenosti i o šokovima koje nezaposlenost izaziva. Dakle, prema našoj simulaciji otprilike 50% svih nezaposlenih u eurozoni bilo bi obuhvaćeno, a cjelokupni iznos iznosio bi oko E, dakle 50% od svih, neza, svih nezaposlenost u e, monetarnoj uniji, a proračun bi iznosio oko 365 milijardi eura tijekom razdoblja e, od 2008. do 2013. Dakle, godišnji proračun bi bio oko 61 milijardu dolara. Kratak pregled kretanja stope nezaposlenosti u eurozoni. Ovdje imamo odabrane države članice za Njemačku i one države koje su bile pogođene krizom. Dakle, s početkom u 2001. vidimo da postoje nekoliko podrazdoblja. E, Njemačka je tada imala otprilike prosječnu e, stopu nezaposlenosti u odnosu na eurozonu, a zoni, a stope nezaposlenosti su recimo bile relativno niske u zemljama Južne Europe. To pak pokazuje da takva, takav temeljni sustav nema temeljnu redistribuciju e, per se, dakle to doista ovisi o promjenama u kretanju nezaposlenosti i u kratkoročnoj nezaposlenosti. No zatim od 2007. vidimo veliku razliku u kretanjima stope nezaposlenosti. Stopa nezaposlenosti u Njemačkoj i dalje se smanjuje prema 2013 dok u određenim zemljama ta stopa nezaposlenosti bilježi veliki e, porast na primjer Španjolska i Grčka. E, što se tiče stope obuhvata, Najvažnija poruka iz, ove, iz ovog grafikona je da temeljni sustav osiguranja u slučaju nezaposlenosti, koji se dakle odnosi na prvi 12 mjeseci nezaposlenosti, e, sustav osiguranja zapravo ovisi o e, postojanju kratkoročne nezaposlenosti i vidimo da ovdje imamo smanjene stope obuhvata u većini država članica Europske unije. Dakle, imali bismo imali smo komparativno veliku stopu obuhvata 2008. kada je postojanje postojao veliki porast stope nezaposlenosti i kratkoročne nezaposlenosti, no u sljedećim godinama e, udio dugoročne nezaposlenosti je povećan i to ne bi bilo podložno ovom sustavu osiguranja u slučaju nezaposlenosti. Još jedan važan rezultat to je da ovaj temeljni sustav osigurava ljude kad oni postanu nezaposlenosti, no u određenom trenutku to se osiguranje prekida i to se ovdje pokazuje ovom smanjenom stopom obuhvata. Vidimo recimo smanjene

stopu nezaposlenosti, udio e, kratkoročne nezaposlenosti koji manje više ostaje stabilan tijekom ovog e, razdoblja koje je promatrano. Što se tiče neto e, doprinosa, odnosno uplata, Najprije ću reći nešto o neto doprinosima na razini Europske unije. Dakle, ovaj 2008. 10. i 11. ostvareni bi bili e, suficiti, a u ostalim godinama 9. 12. i 13. bili bi deficiti. Dakle, sustav je neutralan na razini e, Europske unije, ali ne i na razini pojedinačnih zemalja. Kada pogledamo neto e, uplatitelja, to bi bila Austrija, Njemačka i Belgija, i ispričavam se, još i Nizozemska, a najveći primatelji bili bi Španjolska, Francuska, Grčka i Portugal. U apsolutnim iznosima Njemačka bi bila najveći uplatitelj u sustav s godišnjom uplatom od 7,4 do 13 milijardi eura. I na kraju, u kojem opsegu bi takav sustav omogućio stabilizaciju? Koja je dodana vrijednost ovakvog sustava? Kao što sam rekao na početku ove rasprave, neke nacionalne, neke države članice mogle bi ostavi, izgubile su e, pristup e, privatnom kreditnom tržištu. U ovom slučaju ovakav sustav omogućuje određenu stabilizaciju koja bi došla sa centralne razine, a to bi e, pak omogućilo vođenje prave fiskalne politike u slučajevima krize. Ovaj sustav može omogućiti stabilizaciju i na strani financiranja, dakle i na strani nižih uplata i na strani primanja. Kada je riječ o sustavu europskog osiguranja u slučaju nezaposlenosti, on bi najviše naravno pogodovao zemljama koje su najviše pogođene krizom. Prvi je rezultat e, pokazan ovdje kada je riječ o zemljama koje su najveće pogođene krizom, ali 2009. svo bi područje bilo stabilizirano zahvaljujući ovakvom sustavu. Mislim da je to važna poruka koju treba prenijeti kada je riječ o ovakvom sustavu koji nema e, ovakav kapacitet. kapacitet. Kada je riječ o stopi obuhvata tijekom vremena, onda vidimo da stabilizacijski učinak koji je bio otprilike 50%, 2009. recimo u Grčkoj, e, Portugalu i slično, taj bi stabilizacijski učinak vremenom se smanjio zbog e, većeg udjela dugotrajne nezaposlenosti u tim zemljama. Grčka i Španjolska jedine su zemlje koje bi bile stabilizirane u, u razdoblju cijele simulacije, što pak pokazuje da je ovaj sustav doista ima namjeravani učinak, željeni učinak u smislu da te da on najviše podupira one zemlje koje su najviše pogođene krizom. I na kraju želio bih kratak zaključak e, vam predstaviti. Znam da nemam baš vremena, ali jedan važan rezultat je da bi takav značajan sustav u eurozoni mogao biti postignut i s relativno niskim proračunom, otprilike 61 milijarda eura e, godišnje Mislim da je to važno zabilježiti. Ako gledamo godine prije 2007. onda bi takav sustav funkcionirao i s nižim proračunom. Prednost je da nema e, stalne redistribucije, postoje koristi koje se odnose na e, plaće, međutim, naravno da postoji i veći rizik administrativne manipulacije. Dakle, zemlje bi možda mogle doći u iskušenje da nekako subvencioniraju plaće ili da što, kada je riječ o onim nezaposlenima koji nemaju, koji nemaju pravo na ovaj sustav, da ih pokušaju ugurati u taj sustav. Dakle, postoji e, rizik od administrativne manipulacije i to naravno također treba uzeti u obzir. Naravno, to se može riješiti posebnim pravilima i sustavima, na primjer, uvođenjem razdoblja koje morate ispuniti da biste imali pravo na ovakvo, na ovakvo primanje, no u svakom slučaju bez obzira na troškove administrativne manipulacije, sve, sve dolazi naravno i odgovarajući, e, uz odgovarajuću uz odgovarajuću prednost, dakle, što se tiče europskog sustava osiguranja u slučaju nezaposlenosti i stabilizacije, vidjeli smo da smo imali stabilizaciju 2009. no ta stabilizacija prestaje tijekom vremena. Dakle, učinak makroekonomske stabilizacije bi mogao biti e, umjeren. Naravno, postoji brojna pitanja koja se tiču pripreme i administracije na koja je potrebno dati odgovor. Hvala vam lijepa na pažnji. Merci beaucoup. E, e. Hvala puno. Hvala jednom, i drugom. u oba slučaja radilo se ipak o timskom radu, pa zahvaljujemo svima. Mislim da se tu zapravo ponovno pokazalo koliko su važne stvari na kojima i mi radimo. Tek prije nešto od godinu dana u ovom smo odboru analizirali te stvari, slične teme i bilo me, zanimljivo je bilo u drugoj studiji vidjeti da makroekonomski učinci se odnos se mogu vidjeti samo u prvoj godini uspostave ove scheme, koliko sam ja shvatila. Pa se pitam da li ste u prvoj studiji došli do istih zaključaka. To bi bilo jako važno e, znati e, kad se želi zastupati e, dodana vrijednost koju bi taj sustav omogućio. U drugoj studiji na prvom e, prikazu gdje se pokazuju sadašnji sustavi koji sada postoje i načini na koji bi e, e, se europeizirani sustav reflektirao na, na pokrivenost u pojedinim zemljama, krivulje su drugačije. Što je tome razlog? Jer i to zato što niste uskladili sve preduvjete za te isplate i sve ono što je potrebno uspostaviti da bi se to moglo e, isplatiti. Kako to da je pokriće u Luksemburgu potpuno nestalo? Pretpostavljam da ste u u nekom slučaju, u jednom slučaju govorili o stopama pokrića, a drugom u stvarno isplaćenim iznosima. Možda je to razlog ovom što sam ja primijetila bilo bi dobro moći uspoređivati kako bismo razumjeli zašto stopa pokrivenosti raste u odnosu na ono što imamo sada u sustavu. A kad gledamo neto doprinose, voljela bih čuti da li dvije studije dijele, odnosno imaju istu analizu kad se radi o koristima koje bi se od tih sustava postiglo. Prije nego vam dadem opet riječ, dopustite da samo provjerim s mojim kolegama. Elizabeth Schroeder, biste vi, na primjer, htjeli nešto, biste li vi htjeli nešto reći? Da. Hvala vam prije svega, hvala stručnjacima, hvala na ovim studijama. To su vrlo važne studije, istraživanja i jer se vodi rasprava upravo o tom pitanju možda ne možemo danas o tome govoriti, ali postavlja se pitanje da li bi se cijela povelja trebala mijenjati o Evropskoj, ako bismo ovakve sustave uveli. Zato imam nekoliko pitanja. Koliko, prvo, koliko dugo treba Evropska unija čekati ili trebamo odmah krenuti sa uvođenjem sustava? Imali smo krizu nismo mogli reagirati sa sustavom ove vrste, smo pretpostavljali da bi bilo potrebno neko vrijeme da se uopće takav sustav uvede. Možda za 5-6 godina kad, je, kad sustav bude uspostavljen na političkoj razini ćemo im biti u boljoj situaciji. Da li ste tu uzeli u obzir i tu vremensku dimenziju? Naime, ako Europska unija kaže nećemo ništa učiniti, čekat ćemo deset godina da li bi to bio nedostatak, e, da li bi to bilo negat, imalo negativan utjecaj u odnosu na drugačije stajalište? Drugo pitanje, koliko ja shvaćam, barem u prvoj prezentaciji se moglo vidjeti da osnovna razina e, osiguranja u slučaju nezaposlenosti zapravo je jedino razumno rješenje jer brzo omogućuje uravnoteženje, a nije tako skupa e, za uvođenje. Pa bih htjela čuti od vas koja bi bila vaša ocjena vezano za to koliko bi rok trebao Europskoj uniji da uspostavi ovu da, da, da postane učinkovita ova osnovna, ova, ovaj, ovaj osnovni program e, nezapos, e, pokrića nezaposlenosti, od kad, od kad se donese politička odluka, koji bi tu rok bio potreban? Ne znam kako ćete se podijeliti, to ćete sami odlučiti. Možda želite da vam se drugi članovi tima pridruže u odgovaranju. Hvala lijepo. Ja ću početi, a moja kolegica Hilarija će dodati nešto. U osnovi mislim da možemo odgovoriti u tri e, dijela na vaša pitanja. Znači što se tiče učinkovitosti e, točasne na šoku u odnosu na kasnije godine, u osnovi u načelu ove scheme koje smo mi simulirali funkcioniraju na duži rok jer i mi razlikujemo prvu i drugu godinu krize. Međutim, postoje dva čimbenika koja smanjuju učinak tijekom vremena. Jedan je da ako imate i oba su tu namjerno postavljena, a možete ih zamijeniti nečim drugim. A ja ću vam reći zašto smo ih stavili. Prvo, što ograničava kasnije nadoknade, to je ako imate veliki šok nezaposlenosti, e, on kasnije postaje sve više dugoročno nezapošljavanje a mi ne želimo pokrivati dugoročno, e, dugoročnu nezaposlenost jer su tu drugačiji, različiti sustavi u različitim zemljama. Ali kratkoročni šokovi obično prelaze u određenu e, vrstu dugoročne nezaposlenosti, ali mi smo gledali što se dogodilo 2008. i 2009. i Visoka je bila razina snage te kompenzacije u prvom, e, u početku, a kasnije se smanjivala kako se nezaposlenost pretvarala u dugoročnu nezaposlenost. Drugo što ograničava učinost je ovo pravilo dugoročne usklađenosti jer ako određena zemlja premaši e, određeni deficit mora više plaćati. Ona, ona dobiva veći novac, ali i više mora plaćati u Europski fond. Prema tome neto korist je manja. Međutim, to smo mi namjerno tako složili kako bi ograničili transfere i u opciji dva i nemamo to. Znači to je ključno pitanje. Naprimjer, ako uzmete Španjolsku ili Baltičke zemlje u svim našim simulacijama, u kasnim godinama e, koristi e, počinju padati jer istovremeno i same zemlje moraju plaćati više ali u slučaju to je za Španjolsku tako ali u slučaju baltičkih zemalja gdje je ekonomska oporavak bio brz došlo je do nije to bilo tako negativno ali budući da je Španjolska ili Grčka u recesiji koja dugo traje i nakon godinu dana kriza još uvijek traje E, stvari se nisu na isti način razvijele. Znači sve ovisi o duljini recesije i koliko ona traje. Što se tiče veličine i doprinosa u okviru sustava, rekao bih dvije stvari. Jedna je da razlika između naše simulacije je da smo mi pokušavali uravnotežiti sustav u oko 14 godina, znači između 1999. i trinaest kad je bilo i dobrih i loših razdoblja dok e, simulacija naših kolega je više usmjerena na loše ekonomska, o, loša ekonomska razdoblja kad je potrebno i više financiranja. Znači sve ovisi o tome što ovisi, pre, očekujete da će biti e, situacija situaciju u Europi. Ako mislite da će sve biti kao što je bilo 99. onda će vam sve biti jeftinije. Ako očekujete da će kriza biti češće duže trajati, cijeli sustav postaje skuplji. Treća stvar, odnosi se na troškove preferencije i vremenske rokove. Ja bih razlikovao uz dvije, tri stvari vezano za rokove. Kako brzo, jedna stvar je kako brzo schema se može uspostaviti. Ova, e, ova naš, čim e, dođe do nezaposlenosti na većoj razini automatski imate veće transfere sredstava od Europske unije i nema znači toga zaostajanja u harmoniziranom sustavu. U slučaju tog katastrofičnog sustava sve ovisi o tome koju želite brojku u nezaposlenosti gledati. Da li ćete gledati godišnji prosjek, jer onda naravno trebate čekati godinu dana da biste došli do tog podatka. Ako želite gledati kvartalne brojke, tromjesečne brojke, možete reagirati za tri mjeseca. Sve je znači e, ovisno o tome E, što želite gledati. U svakom slučaju reakcija je brza jer, jer se zapravo ti podaci o nezaposlenosti mogu brzo dobiti u roku od dva mjeseca. I znači samo pokretanje i funkcioniranje sheme nije problematično. Prema tome što se tiče brzine reakcije oba sustava su smišljena tako da je reakcija relativno brza i zapravo to zaostajanje u smislu e, primjene zapravo je relativno kratko. Jedna stvar koju bih još trebao objasniti je razlika u odnosu na sustav u SAD-u jer je tamo sustav postavljen tako da je uravnotežen za svaku zemlju unutar e, saveza, recimo u Alabami, ako imate deficit, brzo trebate početi plaćati da biste uravnotežen sustav. Nije znači protucikličan kao što bismo mi htjeli da bude, ali kad god je tamo recesija, kongres e, donosi izvanredne mjere, oni, znači, oni imaju te diskrecione e, protuciklične mehanizme uz taj osnovni mehanizam koji pokriva sve. No nije vjerojatno da bi to dopustile evropske, e, vlade evropskih zemalja, da bi se komisija i vijeće odmah e, složili da e, nešto naprave. Znači mi bismo rađe imali sustav koji automatski se mijenja i prilagođava, a ne nešto što se bazira na diskrecionoj odluci tijela koja donose odluke. A što se tiče kako brzo bi se mogao uspostaviti takav sustav, pa tu se prvenstveno radi o legislativnom i političkom pitanju. Što se tiče same provedbe, može, to nije složeno može se brzo provesti na način koji smo mi zamislili. No ono što je potrebno je određena razina nacionalne transpozicije e, kad se radi o harmoniziranom sustavu. A kad se radi o ovom drugom katastrofičnom, čak ni to nije potrebno tu bi se radilo jednostavno o transferima sa razine Europske unije na nacionalnu razinu. Znači ako bi se donijeli zakoni na razini e, parlamenta Europskog i vijeća, sljedeće godine već možete imati taj sustav uspostavljen i on može funkcionirati. Nedostatak katastrofične, sustav, katastrofičnog sustava je da se više mora dati u taj rezervni fond ali ne možete, niste u, ne dolazite u priliku gdje stalno iz godine u godinu imate različite zahtjeve. No koliko je to hitno, urgentno za Europu, to je ono zadnje što želim reći. Moram reći da puno ovisi o tome, o šokovima koje očekujete da ćete vidjeti u Europi tijekom sljedećih pet godina. Ako želi, očekujete da će se gospodarstvo ponašati kao što se ponašalo prije 2007 onda je zapravo e, tu zahtjevi su relativno maleni jer je imate kratke periode kad je, su šokovi bili prisutni u baltičkim zemljama ili u Španjolskoj i nekim drugim zemljama, ali nije to toliko značajno. Znači, ako očekujete da a, e, mislite da je razdoblje 2007-2012 izvanredno razdoblje, onda to nije urgentno ali ako mislimo da je to ono što će od sada nadalje biti normalno, gdje će zemlje imati, stalno se suočavati sa tim šokovima, onda je zapravo to dosta urgentno. Eto, znači sve ovisi o tome kako vidimo budućnost. Hvala vam. Nekoliko bi stvari dodala. Jedno što se tiče učinka u prvoj godini. Istina je što je Miroslav rekao, to smo napravili tako namjerno ali to je manje prisutno u ovom drugom slučaju katastrofičnog osiguranja. Znači, kad god je nezaposlenost iznad određene razine, zemlja koja ima probleme treba novce. I to može trajati više godine dana. Taj učinak e, može trajati i dulje. To je jedan komentar. A što se tiče koliko bi trebalo Europskoj uniji da uspostavi takav sustav, Mislim da se to može napraviti relativno brzo, ali sa pokrivanjem različitih potreba. Ako koristimo ovaj harmonizirani sustav, to je e, značajan administrativni e, zahvat, više toga treba koordinirati kad se radi o katastrofičnom osiguranju. Zapravo se samo kreira fond i transferira sredstva. Prema tome, administrativno je to manje zahtjevno u usporedbi s ovim prvim sustavom. Evo, to sam htjela reći. Hvala vam. What Ja mogu dodati onome što su rekli Larija i Mira je ovo pitanje stope pokrivenosti. Ja sam pokazao u svojoj prezentaciji e, ne stope pokrića na nacionalnoj razini nego europodručja. To naravno ovisi o političkim parametrima. Mi pretpostavljamo da svi novo nezaposleni će moći biti uključeni u tu schemu na euro, na euro razini i to tijekom 12 mjeseci. Znači stope pokrivenosti ovise naravno i o ovim tim razinama i promjenama u, razini e, nezaposlenosti i posebno kratkoročne nezaposlenosti a jedno i drugo se mijenja, znači i opća nezaposlenost i kratkoročna nezaposlenost. Možemo, što se tiče ovoga što ste rekli vezano za Luksemburg, u Luksemburgu je došlo do značajnog povećanja nezaposlene 2012. i 2013. i to je razlog zašto su te stope pokrivenosti bile relativno stabilne, odnosno čak su se i povećale tijekom zadnjih godina. Puno vam hvala. Evo ga, sad smo na kraju ove naše sesije, bar prema rasporedu, ali možda evo imamo um, još pet minuta jer niste odgovorili na pitanje koje ima gospodin Sekas. Meni će biti previše tri minute, ali evo dvije minute koje želim iskoristiti želim zahvaliti onima jer mislimo da je studija vrlo dobro prezentirana, ne samo teoretski nego i u smislu svojih praktičnih posljedica i mislim da će to biti danas posebno korisno. Koji put se pitam jer tijekom političkih aktivnosti ljudi bi možda mogli čitati i takve dokumente, iako samo čitaju novine. Ne čitaju ovakve dokumente koje daju e, univerzitetski stručnjaci ono što nas zanima je dugoročno, e, dugoročno gledanje, jer mi obično želimo kratkoročno reagirati. Prema tome možda i tu postoji problem. Ali ako budemo ovaj dokument, e, ovaj ćemo dokument dati svim e, našim kolegama u našem klubu jer smo pratili ovo istraživanje. Ja sam bio donekle skeptičan na početku, ali moram reći da sam postepeno shvatio koliko su ovakve strategije važne za Europu i, za programe ove vrste. I očito i tu je potrebno gledati stvari i sa, onoga, stajališta onoga što je ekonomski racionalno i društveno, društveno sa aspekta društvene zaštite korisno. Znači ta dva aspekta i društvenu i ekonomsku treba uzeti u obzir, ali tu možemo dalje raditi ne mislim da tu ima ikakve ideologije, nego je sve to zapravo zasnovano na razumu i mi smo zapravo, mislim da svi moramo udružiti napore i procjenjivati rizike i odgovarati na njih i mislim da je to dobro. Ja sam sam iz Španjolske i moglo se nama pomoći tijekom krize na učinkovitiji način e, da smo ovo sve znali, a možda bi bilo korisno i za Njemačku da ima mogućnost e, neutralizirati rizik nezaposlenosti s kojim se ona suočava. Dakle vam zahvaljujem na onome što ste napravili jer će nam to pomoći i mi svi trebamo proučiti ovaj dokument. Vi ste napravili svoj posao, a sada je, su na redu političari da to prouče. Hvala. Mogu li predložiti stručnjacima da svako od vas iskoristi dvije minute da nam kaže koja bi bila dodana vrijednost od ovakve sheme za e, osiguranje u slučaju nezaposlenosti na razini Europe. Možda ću ja, mogu ja početi. Jedan kratki zaključak. Mislim da je ova nedavna kriza pokazala da neke zemlje članice su bile jako pogođene i nisu mogli osigurati da im sustavi rade kao što, su se, kao što se to očekivalo, a na ovaj način omogućuje im se automatska stabilizacija. I to bih ja rekao da je glavna dodana vrijednost ovakvog mogućeg harmoniziranog sustava. Znači osigurana je na središnjoj razini određena razina stabilizacije, a to bi u velikim krizama moglo biti odkoristeno istovremeno. Važno je isto tako naglasiti da su, se tu ima i nekih rizika. A ti rizici moraju se pažljivo razmotriti. Ja sam spomenuo neke, administrativna manipulacija, e, poticaj nacionalnih e, vlada da na taj način rješavaju strukturalne slabosti svojih gospodarstava. To su sve pitanja koja, na koja treba razmotriti kad se razmatra o tome, kad se misli o tome kako uspostaviti ovaj sustav na razini eurozone, postoje različite alternative na, jer, će različite projekte imati različite e, učinke i bit će više ili manje rizične. Prema tome, ne može se reći u nekoliko riječi nešto općenito što bi važilo za sve. Važno je raspravljati o specifičnostima takvih sustava da bi se odredilo koji je najbolji u kojem trenutku. Hvala. Po meni najvažnija dodana vrijednost je kreiranje sustava gdje zemlje mogu zajedno se suočavati s rizikom. Jer sva, sva gospodarstva se suočavaju sa poslovnim ciklusima a što smo mi zaključili po ovim podacima je da ti ciklusi poslovni nisu nisu usklađeni po zemljama. Prema tome korisno bi bilo imati sustav osiguranja kad u jednoj, koji bi omogućio da kad je u jednoj zemlji dobro, ona može implementirati i financirati osiguranje u drugoj zemlji, jer dugoročno sve su zemlje i njihova gospodarstva izložene gospodarskim ciklusima i prema tome imale bi svi od toga koristi. Ja bih samo mogao dodati što se tiče izbora s kojima se suočavamo, s kojima se vi suočavate. I mislim da više tu su stvari političke prirode, a ne akademske Mislim da što se tiče budućnosti, ključni izbori e, odnose se na ambicioznije, više harmonizirane, e, e, ali će oni više utjecati na nacionalne sustave i vjerojatno će biti skuplji što se tiče transfera s nacionalne razine na europsku i obratno. Ali oni će istovremeno biti i više vidljivi građanima kao neka, neki doprinos koji čini Europska unija. Prema tome, to je ono što mogu reći o harmoniziranom sustavu. Što se tiče tog katastrofičnog osiguranja, to je jedan e, skromni sustav, nema tih tehničkih problema koje ima ovaj prethodni sustav jer ne dirate nacionalni sustav, samo imate zapravo osiguranje na razini vlada, sve što trebate postaviti je na razini središnje vlade, političke je to vjerojatno lakše provesti, ali naravno i manje je to ambiciozno u smislu ekonomske političke arhitekture, tako da u konačnici osim što se tu radi o ekonomskom izboru e, jer je ovaj katastrofični učinkovit, radi se o političkom izboru što će biti prihvatljivo i što će biti vidljivo građanima, ali tu po tim ste pitanjima vi puno veći stručnjaci nego što smo to mi. Pa što se tiče znači svega ovoga što smo do sad čuli, svakako e, možemo se potruditi kao političari da te e, teme ostanu na stolu i da se i o njima raspravlja. Jer smo vidjeli e, da Unija, ako Unija ne želi se pomiriti sa transferima, onda treba definirati stvari koje će omogućiti svima da se bolje nose sa ekonomskim ciklusima. A mi kao odbor ovoj smo raspravi uvijek doprinosili i ovo je sada još jedan korak koji će nam omogućiti da pokažemo kako možemo dodati vrijednost kroz Eh, ove doprinose o kojima se ovdje govori, to je jedan važan korak, no kako i vi razumijete, nije to tema oko koje se svi slažu u ovom odboru, ali svejedno mi je drago da smo mogli doprinijeti eh, osvjetljavanju nekih od aspekata ovih pitanja na osnovi ovih vaših prezentacija, pa vam zahvaljujemo. sljedeće sa, sastanak predviđen je za Strasburg 24. Ali još ćemo potvrditi da li nam je taj sastanak potreban, a sada vam zahvaljujemo.